U redu, dragi kolege, 3 sata i 5 minuta pa predlažem da počnemo sa sastankom. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ako nema prigovora na prijedlog dnevnog reda, smatrat ćemo da se usvaja. U redu. Onda priopćenja predsjedatelja napominjemo da je prijevod dostupan u svim jezicima osim irskog, Prva točka je imenovanje izvjestitelja gdje je gospodin Bogdan imenovan izvjestiteljem e, za e, javni pristup dokumentima. Madalena Adamović je e, izvjestiteljica za izvješće o jačanju slobode medija, zaštite novinara u Europi. Javier Zarsalahos je izvjestitelj za provedbeno izvješće o provedbi europskog uhidbenog naloga između država članica. Claude Moras je izvjestitelj za izvješće o novim e, putevima za zakonite migracije. Tudor Kiodaru, izvjestitelj za izvješće o umjetnoj inteligenciji i njenom korištenju u provedbi zakona. Mikael Šimečka je izvjestitelj za izvješće o osnivanju EU mehanizma demokraciji, vladavini pravu i temeljnim pravima. Fabian Keller, izvjestiteljica za provedbu e, uredbe Dublin 3, Tineke Strik, izvjestiteljica e, za izvješće o e, direktivi o povratu, Romeo Franci, izvjestitelj za provedbu e, nacionalnih strategija za integraciju Roma, Claire Dali, izvjestiteljica za godišnje izvješće Libe o situaciji temeljnih prava u Europskoj uniji. Da li odbor prihvaća ove odluke i preporuke koordinatora prema pravilu 214 u redu? We will have a electronic vote. Zatim danas imamo elektronsko glasanje u 5.25, pa molim vas da imate spremne glasačke kartice za to glasanje. Zatim prelazim na dnevni red, točka 3, izvješće konferencije od Tampere 20 do Tampere 2.0, održane u Helsinki od 24. i 25. listopada 2019. Prvi gost, govornik, će nam reći o toj važnoj konferenciji koja je održana na inicijativu finskog predsjedništva vijeća. Dakle, e, finskog odjela za europske migracije i dva velika think tanka, Europskog političkog centra i mreže Odiseje. Ova konferencija posvećena je procjeni nasljeđa samita Tampere održana 1999. prije 20 godina zaključci e, te konferencije su bili o politici Europske unije o azilu i migracijama, slobodi, sigurnosti i pravdi. E, također Europski parlament e, je sudjelovao kao u zakonodavnom procesu. Kolegica Tanja Fajum će zamijeniti naš predsjednika u tome. Konferencija je bila uspješna i identificirana su i područja gdje je potrebno ostvariti napredak, a to su azil i e, zakonite migracije. I e, zapisnik s konferencije vam je E, dostupan, a sada ćemo dati riječ e, govornicima da nam kažu o toj konferenciji. Počinjemo sa gospodinom Barlundom e, koji će nam nešto reći o toj konferenciji. Izvolite. Members of the for Hvala predsjedatelju, hvala uvaženi članovi odbora, hvala na pozivu. Čast mi je biti ovdje prezentirati vam neke nalaze našeg rada, što smo radili zadnjih godinu dana vezano za zaključke iz a Ovaj posao je zajednička e, inicijativa mreže Odisius, Europskog političkog centra, e, finskog predsjedništva i također uz potporu fondacije Friedrich Norman. Od proljeća ove godine organizirali smo nekoliko konzultacija, okruglih stolova i veliku konferenciju u Helsinkiju 24. 25. 10. koju je predsjednik spomenuo. To je bio popratni događaj povezan sa predsjedništvom Finske Europske unije. Cilj je bio razgovarati o nasljeđu zaključaka iz Tampere i također razgovarati o daljnjem značaju tih zaključaka vezano za migracije danas. U vrijeme obnavljanja institucija i potrebe za održivim rješenjima za budućnost u Europi. U svim našim aktivnostima, raspravama trudili smo se sve više uključiti dionike koji su bili tamo zastupljeni. To su bili donositelji odluka, akademski stručnjaci i predstavnici civilnog društva. Također hvala članovima ovog odbora koji su sudjelovali u tim aktivnostima. Ono što danas želimo predstaviti su neki od zaključaka i preporuka za politiku migracije EU do kojih smo došli zajednički e, tim razgovorima i razmišljanjima. 11.12. E, ćemo e, objaviti jednu publikaciju koja je već dostupna na stranici odbora o tome i nadamo se da ćemo pomoći budućem radu institucija EU-a o migracijama, također i vaše aktivnosti. Profesor Filip Deraker iz mreže Odysseus će početi s nekim e, važnim elementima za buduće rasprave o tom području. On će također nešto reći o tome kako to primijeniti e, konkretno. Zatim de Somer iz Europskog centra za politike će e, nastaviti sa zaključcima o nekim najvrućim temama u ovom trenutku, a to su Dublin, Schengen i poveznice između njih. E, zatim bih rekao da je to samo dio posla koji smo odradili i možete ostatak naći u publikaciji. Ja sada vraćam riječ Filipu. Imali smo različit redoslijed, ali ako vi ovako želite nastaviti, izvolite. Gospodin De Brucker, hvala lijepa predsjedatelju, hvala lijepa članovi Europskog parlamenta. Kao što je Rafael upravo rekao, pokušali smo razviti jedan, jednu dugoročnu viziju na temelju onoga što mi zovemo dva glavna bloka. Prvi je e, solidarnost, a drugi e, pojam zajedničke politike. Što se tiče solidarnosti, pa od početka je jasno da područje slobode, sigurnosti i pravosuđa ima problem zbog asimetričnog tereta e, na državama članicama i logično, zato je potrebno e, mnogo solidarnosti kako bi se kompenziralo za te neravnoteže. Tako da možemo reći da imamo jedan defekt e, od početka u području slobode pravosuđa i sigurnosti. To bi se moglo prihvatiti na temelju članka 80. iz Lisabonskog ugovora. E, to je jako važan prijedlog, međutim, nažalost to je zanemareno već dugo vremena, pa čak i danas e, se to ne uzima u obzir na prikladan način. Sama formulacija u članku 80 zahtjeva visoku razinu solidarnosti zato što to mora dovesti do pravedne raspodjele odgovornosti. I zato sve dimenzije solidarnosti treba razmotriti, a ne samo one najkontroverznije oblike solidarnosti, dakle preseljenje gdje se osobe premještaju, ali postoji druge dimenzije solidarnosti. Na primjer, tu je financijska solidarnost, dakle preraspodjela novca među državama članicama i onda imamo operativnu solidarnost, a to je kada agencije EU-a rade za države članice, a pogotovo one koje imaju veliku potrebu. Ovo možda zvuči banalno, ali nikad nije održana prava rasprava o tome kako organizirati solidarnost. Nikad nije održana rasprava, na primjer, o tome kako bi se izmjerio pravedan udio odgovornosti svake države članice. Vidimo da vrlo često države članice govore o nekim relativnim ili apsolutnim brojkama. Pa mi zato mislimo da konačno imamo potrebu da se napravi studija kojom bi se izmjerio taj pravedan dio jest udio odgovornosti za države članice, zato su potrebni neki kriteriji i onda na osnovi toga treba znati koliko solidarnosti je potrebno da se vidi kako organizirati solidarnost, hoće li to biti financijska, operativna, fizička solidarnost, dakle sve to treba odrediti. Sada ću prijeći na svoj drugi ovaj temeljni blok, a to je pojam zajedničke politike. Ovo je jedan pojam koji se koristi u ugovoru, pogotovo za migracije i azil. Taj pojam ne postoji za sva druga područja i to nije slučajno. Dakle, što je zajednička politika? Pa tradicionalni odgovor je harmonizirana, usklađena politika, dakle usklađivanje zakonodavstva. Ali, E, imamo jedan e, elaborat zajedničke politike gdje se kaže da postoje četiri druge komponente zajednički ciljevi, zajednička provedba, zajedničko financiranje i zajedničko postavljanje prema trećim državama. Nemam sad vremena ići u detalje o svakoj tih komponenti, ali reći ću samo nešto o zajedničkoj provedbi. Suprotno načelima indirektne administracije u određenim politikama Europska unija e, ne, nije samo zakonodavac, već također i provoditelj tih politika u praksi na terenu. I vidimo da se to događa kroz europske agencije. One su alati koji su na raspolaganju Europske unije i jasno je kroz evoluciju Frontexa kako se one progresivno mijenjaju, dakle kao što se Frontex e, promijenio u e, zaštitnika granica. Što se tiče EASO-a, mislim da idemo isto u tom smjeru, ali ovaj e, novi tekst bi mogao ići i trebao bi ići još dalje. I sada za kraj da završim sa zajedničkim financiranjem pa čini se da ciljevi nisu vrlo jasni jer Europska unija dijeli novac za pokrivanje osnovnih potreba nekih država članica. Te države članice naravno moraju provesti politiku i financirati se i same. Dakle, tu postoji strukturni problem. Imamo donekle e, financijsku solidarnost, ali nema je dovoljno i ona mora biti strukturirana. Nažalost, novi višegodišnji financijski okvir e, je nedovoljan ostvaren je određeni napredak, ali ne dovoljno. I zatim nešto što je čudno, a logika iza raspodjele sredstava u ovom trenutku temelji se na opterećenju, dakle koliko e, zahtjevatelja za azil imamo, koliko vanjskih granica trebamo kontrolirati, ali mi mislimo da bi se to trebalo temeljiti uzimajući u obzir kapacitete država članica, a ne samo opterećenje. I e, za kraj, ako pogledate 1 e, HR studiju, e, vidjet ćete da novi fond za azil i migracije, ako ostane kao što je sada, u budućnosti će davati više novca Njemačkoj, a manje novca Italiji i Grčkoj. Možemo reći naravno da je Njemačka prihvatila mnoge izbjeglice tijekom e, krize, ali da li je zaista Njemačka jedna od država koja je potrebna najveća pomoć tog tipa solidarnosti? Pa mi mislimo nasuprot toga da bismo e, trebali više ulagati u države kao što su Grčka i Italija. Hvala. Hvala gospodine De Sada gospođa Maride Somer, hvala. Hvala Filipu Rafaelu na uvodu, a ja ću nastaviti time što ću vam pokušati reći nešto o specifičnim preporukama do kojih smo došli. Neću vam moći dati puni pregled, to sve imamo u publikaciji dostupno, ali ja ću vam nešto reći o samom kontekstu Schengena i nadovezat ću se na ono što je rekao Filip o Dublinu. Što se tiče Schengena za početak, pa bavili smo se raznim scenarijima kako smanjiti pritisak na e, područje slobodnog kretanja u Europskoj uniji koje već četiri godine nije zapravo slobodno. Razmatrali smo pozivanje komisije da počne aktivnosti o kršenju protiv onih država koje još provode kontrole reforma šengenskog graničnog zakonika, jačanje vanjskih granica kao jačanje Šengena, pojačanje policijskih provjera u Šengenu ili povezanje Schengena sa CEAS-om. Elaborirali smo sve te scenarije, ali u ovoj prezentaciji ću se samo ograničiti na primjere dva scenarija, jedan gdje smo bili pozitivni, jedan gdje smo bili negativni. Relativno smo bili pozitivni o ideji promicanja jačih policijskih kontrola u graničnim e, regijama kao alternativa e, kontrolama na unutarnjim granicama. Pozitivno smo gledali na taj prijedlog e, jer je, su policijske provjere manje restriktivne, a drugo države članice mogu dobiti alate za konstruktivni diskurs vezano za Schengen ali identificirali smo i tri rizika. E, za početak tu su pitanja privatnosti, jer policijske kontrole bi koristile pametne tehnologije. Drugo, da se ne pretjera u tim kontrolama, dakle osigurati da policijske provjere ne postanu zapravo granične kontrole. I treće, rizici vezano za e, rasno profiliranje, to već imamo u kontekstu policijskih provjera u graničnim regijama. Strane gdje smo bili manje pozitivni, to jest u potpunosti negativni, e, vezano je za pozive da se Schengen i Dublin učine uvjetima jedno za drugo ili daljnje formaliziranje poveznica između Schengena i Dublina jer znamo da su Schengen i Dublin oduvijek imali poveznice, ali ovi novi pozivi su e, za praktične učinke ovih poveznica u slučaju e, nesuradnje u kontekstu Dublina. Zaključak je bio negativan jer počeli smo e, od toga da ovo nije politički izvedivo E, proučili smo sve u detalje koje su u publikaciji, ali također ću ja odgovoriti na pitanja ako imate o tome. Dakle, nismo ocijenili da je to politički provedivo u budućnosti i ti pozivi za povezivanje Schengena i Dublina formalno bi pogoršalo ovo priljevanje toksične politike iz Dublina u ovo što se tiče Schengena na štetu slobodnog kretanja u Europskoj uniji. Da još nešto kažem ukratko o tome što bi trebalo umjesto toga raditi o Dublinu. Pa za početak e, smatramo da je bolje da ne bude reforme za sada, nego da reforme budu loše. Općenito rad na neadekvatnom provedbi postojećeg akija e, bi e, doveo do poboljšanja na terenu e, bolje nego da idemo u reforme temeljene na krivoj premisi. Našli smo i nekoliko elemenata Eh, vezanih za samu reformu i kako je treba provesti. Filip je spomenuo da kao prvi element trebamo uzeti solidarnost u širem kontekstu, ne samo u kontekstu eh, dijeljenja odgovornosti. I drugi element je potreba za više elemenata izbora za tražitelje azila i izbjeglice. Dakle, prije obrade zahtjeva za i nakon obrade e, u slučaju pozitivnog rezultata da se povećaju prava na slobodno kretanje tih izbjeglica. I dobili smo mnogo konsenzusa za tu ideju. Mišljenje je bilo da neke od poteškoća u trenutnom sustavu bi bile poboljšane ako je prihvaćenim izbjeglicama bude dano povećano pravo slobodnog kretanja. Dakle, to bi pomoglo uvjeriti e, podnositelje zahtjeva da prihvate lošiju lokaciju za preseljenje. Dakle, ne moraju dobiti puna prava slobodnog kretanja, već nakon e, određenog vremena, na primjer dvije godine ili uz uvjet e, poslovne ponude. Dakle, tu ću se zaustaviti za sada. Hvala. Thank you very for Hvala uistinu na ovim kratkim, ali vrlo informativnim doprinosima. Prije nego što damo riječ kolegama, ja sam u uvodu zaboravio eh, vas obavijestiti da televizijska postaja Arte će također snimati dio ovog sastanka. A sada otvaram eh, raspravu u ime e, političkih klubova. Prvo EPP, e izvolite. Hvala. Gospodine e, Balun, gospođa de Somer, gospodine de Brucker, hvala na ovim doprinosima. Željeli bismo se vratiti na ono što je rekao gospodin de Brucker. Govorili ste o tom pitanju asimetrije. Te ste nam govorili o tri mogućnosti u okviru solidarnosti. Željela bih znati sljedeće. Rekli ste nam u zaključku da moramo predvidjeti financiranje, da Također se treba predvidjeti e, duljina zatvaranja granica, te također kapaciteta što se tiče zahtjeva za azilom te e, prihvata. Možete nam reći kakve ste kriterije koristili i koji su to mogućnosti koje želite vidjeti da se stvore? E, hvala. Izgleda da u okviru SND-a nitko nije zatražio riječ. Sada zeleni. E, gospođa Tine Kestrik. Hvala. Hvala organizatorima na e, organiziranju ove konferencije. Jako mi je drago što mogu čuti također i odjeke. Vrlo je dobra prilika da isto tako sada odamo počest na neki način ovim zaključcima iz Tampere 20 godina kasnije, budući da moramo imati zaštitu on kraj e, e, konvencije, da moramo imati solidarnost, e, isto tako da moramo imati ista prava za one koje ulaze u Europsku uniju kao i europski građani. A kad govorimo o novom paktu, kompaktu z, azilu, tu imam nekoliko pitanja. Kad gledate unaprijed, što mislite? Moramo li više paziti na novo zakonodavstvo? Zapravo moramo li se time pozabaviti ili usredotočiti napore na provedbu sadašnjeg zakonodavstva? U okviru prijedloga uredbe o Dublinu Imali smo i razmišljanja o boljoj e, provedbi, no s druge strane smo imali prijedlog o novom zakonodavstvu, ko, znači koji je bolji put naprijed, a kad govorimo o pravima e, za mobilnost e, trećih državljana trećih zemalja te članova njihovih obitelji, kakva su vaša gledanja na to? A sada gospodin De Brajker je rekao da moramo imati zajedničko stajalište što se tiče trećih zemalja. Na koji način možemo osigurati da na vanjskom, plavu, e, vanjskom planu europske politike bude sukladne sa ljudskim pravima i kako se onda uhvatiti u koštac sa mogućim kršenjima, monitoring, procjena rizika i tako dalje. Hvala, gospođa Strik. Ne vidim da u ime kluba IDEA imamo koordinatora EK ili GUE. Želi li možda netko još uzeti riječ od kolega? Gospodin Gofold, izvolite. Hvala. Imigracija je prioritet za građane. Oni su zabrinuti za to pitanje, razumijem ih. Imamo isto tako i ova dva vrlo važna pitanja, znači s jedne strane solidarnost, s druge strane Schengen. E, trebamo sada prvo govoriti o takozvanoj klauzuli o solidarnosti. Ja ne mislim da je to uopće solidarno. Nemamo sad e, e, u tome solidarnost da imamo pravu solidarnost, onda smo prije svega bi uzeli u obzir i nadležnosti država članica vezano uz prihvat ljudi u njihove države. Ja sam danac i ono što je izuzetno važno da se osmisli e, sistem gdje ćemo mi odlučivati o tome tko će ulaziti u našu zemlju. To je prva stvar. Drugo, ne slažem se s tim da Kontrola granica u Europi može biti problem. Svaki puta kad prijeđete granicu, shvatite da ulazite u neku drugu zemlju i da su ti ljudi toliko ponosni na tu zemlju da žele ju zaštititi. Jednostavno ne možemo sve puštati unutar tih granica. Kad govorimo o kvotama, to je nešto što moramo uzeti u obzir, a bilo kakav e, drugi razvoj situacije mi ćemo se boriti protiv toga. Gospođa Metsola, e, izvolite. Hvala. Evo, malo me boli grlo pa ću e, govoriti malo tiše. Nekoliko pitanja. Kad govorimo o povratku, o vraćanju biste li se složili sa mnom i kolegama koji kažu da ako želimo imati e, migracijsku politiku koja će biti holistička i sveobuhvatna, znači zaštita ljudskih prava e, i tako dalje, znači sve ono što stoji u okviru uredbe o e, obalnoj i graničnoj straži, znači da jedini način da se to e, provede, da se isto tako provedu u dijelo zakonodavstva. A ono e, što je u tom smislu izuzetno važno da moramo imati e, prave postupke za dobivanje azila te borbu protiv krijumčarenja ljudi. Kad dođete do kraja procedure azila, onda ako u tom trenutku se azil ne odobri, onda jednostavno moramo imati i pravilan postupak koji će te ljude vratiti u njihovu zemlju ishodišta. A sada postavljam jedno pitanje e, trojici, zapravo za sva tri govornika vezano uz mandat. Imamo sad novu eh, komisiju, čekamo zakonodavne prijedloge, no imamo i cijeli niz prijedloga koji su blokirani u vijeću. Što biste zatražili od država članica u tom svjetlu? Kad govorimo o provedbi načela solidarnosti, ne radi se samo o ljudima, nego tu moramo imati na umu te neke izgovore borbe protiv solidarnosti, a mnogi su govorili o tome da solidarnost zapravo znači bacanje novaca. E, kad je prije nekoliko e, godina Europska unija bila sama izložena velikoj odgovornosti i e, riziku, onda jednostavno nismo uspjeli postići tu zajedničku akciju u ime solidarnosti svih država članica. Hvala. Hvala svim kolegama na ovim pitanjima. Tko želi početi? Gospodin e, E, de Brojker. Možete li možda u četiri minuta odgovoriti, malo je to izazovno, ali evo, e, nemamo puno vremena na raspolaganju. Prvo, pitanje je bilo vezano uz forme solidarnosti, te koja je e, zapravo koja je promjena što se tiče kriterija raspodjele novca. Ja sam e, govorio znači o dužini granica i o broju e, tražitelja azila. BDP također se mora uzeti u obzir, a nakon toga ćemo imati isto tako jedan rezultat Eh, gdje ćemo imati za slabije države više novca, za jače eh, članice malo manje novaca. A sada o ovo pitanje o kršenju. Mi smo jasno to definirali. Ako razmišljate o tome što se događa u Libiji, tamo imamo jasna kršena ljudska prava, eh, kršenja ljudskih prava mislim da i sa pravnog i moralnog i tehničkog stanovišta jednostavno se to ne može dovesti u pitanje. Što napraviti? Teško pitanje. Sa našeg stajališta mi smatramo da moramo dobro promisliti što ćemo napraviti e, kako ne bismo situaciju još pogoršali. Ali sada imamo tu isto tako to rješenje evakuacije ljudi iz Libije kako ne bi bili tamo blokirani nego da im se znači e, omogući povratak kućama ili preseljenje u Europsku uniju. A moramo imati i više kontrola u ovim e, centrima za prihvat kako bismo imali bolju sliku o tome što se tamo događa. Naravno, jedno ne isključuje drugo, nije dovoljno, ali bolje išta nego ništa. Drugo, vraćanje, kako učiniti da to sve skupa učinkovito funkcionira. Naravno, nitko neće reći da ih vraćanje ne brine, da to ne treba biti učinkovito. Svi se slažu s tim, no kako to provesti u djelo? tradicionalni, e, tradicionalne solucije u ovom e, trenutku jednostavno ne funkcioniraju. Ugovori o readmisiji ne funkcioniraju na pravi način, zbog toga moramo biti inovativni. I zbog toga, kao u sustavu Dublina, e, trebamo također i E, vidjeti što su želje i migranata. Možemo, na primjer, vidjeti koji je bio projekt migranta u trenutku kad se zaputio prema Europskoj uniji. Kako onda to sagledati, vidjeti, da li možda možemo jedan dio ovih ciljeva e, migranata i ostvariti, a nakon toga mu omogućiti povratak kući. Ako ne budemo inovativni, jednostavno nećemo ići nikuda, nego ćemo završiti u slijepoj ulici. Drugo, što se tiče Dublina 4, prijedlog komisije, mi smo e, tu osmislili e, zajedno s jednim kolegom studiju i mi mislimo da taj prijedlog je e, loš i bio bi gori od Dublina 3. Ono što je važno da imamo poboljšanje prijedloga komisije, ali tomu nije tako i zbog toga moramo početi od početka i osmisliti novi način. Ono što je važno da mjerimo i teret država članica te vidjeti kako odgovoriti na te probleme. Hvala. E, a sada, gospođe De Someri, izvolite. Filip je puno toga već rekao, vrlo inspirativno. Prvo pitanje o reformi zakonodavstva ili e, o tome moramo li se usredotočiti na bolju provedbu. Odgovor je da to ovisi o samom zakonodavstvu. U okviru Dublina imamo neke stvari koje nisu dovoljno jasne i naravno, ako stvari ne idu u dobrom smjeru, onda moramo imati reformu cijelog sustava. A ako to funkcionira, onda moramo jednostavno eh, bolje to provoditi, posebno što se tiče legalne migracije i tako dalje ono što je e, važno na tim e, područjima je da se prije svega inzistira na provedbi instrumenata koji već postoje u zakonodavstvu. E, jer ako reformiramo imamo rizik isto tako da ćemo imati instrumente koje manje zaštićuju nego ovi postojeći. Kad govorimo o e, pravu ulaska e, državljanja trećih zemalja koji imaju plan nalaženja posla, evo to trebamo vidjeti kako bismo to definirali. A sada danski kolega u istinu migracijske politike EU-a su uvijek na raskrsnici između nadležnosti država članica i EU-a. No, vrlo često se sada nalazimo u situaciji gdje nacionalne uprave u ovom trenutku ne mogu na pravi način osmisliti zakonodavstva koja će odgovoriti na izazove budući da su migracije prekogranični granični e, fenomen. No s druge strane EU nema uvijek dovoljno nadležnosti za provođenja onoga što se od nje očekuje. Zbog toga moramo u tom smislu na ovo područje i uvesti više Europe. A s druge strane dobro e, vidjeti što i dalje treba biti u nadležnosti država članica. Zajedno ćemo na najbolji način odgovoriti na ovaj prekogranični e, fenomen e, migracija. A kad govorimo o graničnim kontrolama, e, razumijem što ste rekli vezano uz njihovu formu i kako to može biti i pitanje ponosa. No, s druge strane, E, studije prošle godine pokazuju da većina e, državljanja Europske unije smatraju slobodu kretanja najvažnijom stvari, e, čak i onkraj mira u državama članicama. Znači percepcija, europska percepcija toga je izuzetno važna. Hvala, hvala u istinu. A sada gospodin Barlu nekoliko završnih riječi. Hvala nekoliko generalnih e, komentara ću dati. Došao je pravi trenutak e, s novom komisijom da počnemo ponovo s pregovorima. Predlažem da da se nastavi suradnja i sa sljedećim predsjedništvima i hrvatskim i njemačkim kako bi se ovo izazovno pitanje stavilo u prvi plan. Komisija radi na novom paktu o migracijama i azilu i mi sugeriramo da nadolazeća predsjedništva zajedno sa komisijom pokrenu i ubrzaju taj e, e, proces kako bi onda se i to provelo na razini država članica. Hvala. Hvala u istinu našim govornicima danas. Zahvaljujemo na vašim doprinosima, e, vašim doprinosima. Na internetu, na stranicama Libea ćete naći i publikacije o kojima smo govorili i želim vam još u svakom slučaju plodan rad sljedećih mjeseci. Sad eh, krećemo na četvrtu točku dnevnog reda, interne obveze EU-a u kontekstu svjetskog foruma o izbjeglicama. Dragi kolege. Sada ćemo imati razmjenu mišljenja o internim EU obvezama, posebno što se tiče preseljenja i to u svjetlu prvog globalnog formula za izbjeglice od 17. do 18. prosinca 2019. godine, gdje će naš odbor zajedno sa DRUA i DEVE poslati osam e, članova delegacije. U svjetlu toga, vi smo već imali razmjenu mišljenja sa gospodinom Endresom, direktorom za forum u okviru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 UNHCR-a. A danas ćemo prvo nešto čuti od gospodina Mihaela Šotera, e, direktora za migracije, zaštitu i vize u okviru DG Home, koji će nam dati svježe informacije o pripremama komisije za forum u okviru EU e, internih obveza. isto tako e, će se posebno usredotočiti na preseljenje. A s druge strane ćemo nešto čuti gospođe Imogen Sudberi, ravnateljice za politiku i zagovaranje okviru za Europu u okviru okviru International Rescue e, odbora. E, evo, e, prvo dajem riječ gospodinu Šoteru. Izvolite. Thank you Hvala vam lijepa, hvala vam što ste me pozvali kako bih ovdje govorio pred odborom LIBE, a vezano uz razmjenu mišljenja u pogledu obveza Europske unije u oči globalnog foruma o izbjeglicama. Za početak želim reći kako taj forum predstavlja prvi značajan događaj uh, u um, pod procesu provedbe obveza koje smo preuzeli e, međunarodnim sporazumom. Dakle, već postoji e, naš e, program za migracije koji provodimo zajedno sa međunarodnim partnerima i u okviru naših okvira za suradnju i razvojnu pomoć. Komisija će u ime Europske unije na tom forumu osobito sudjelovati vezano e, uz četiri teme. Jedna se tiče zajedničke podjele tereta, jedna se tiče obrazovanja, jedna radnih mjesta i e, mogućnosti e, zarađivanja sredstava za život. E, smatramo naime da je doista ključno da Europska unija da svoj značajan doprinos na ovom prvom forumu. Važno je naglasiti kako će Europska unija nastaviti sa snažnim sudjelovanjem i poticanjem partnera da bi se riješile potrebe izbjeglica i da bi se riješio problem prisilnog preseljenja, odnosno razmještanja ljudi. A naravno pritom ćemo surađivati i s Međunarodnim odborom eh, za eh, spašavanje. Kada je riječ o forumu, Europska unija želi pokazati svoje vodstvo kada je riječ o pružanju pomoći izbjeglicama, uključujući i u svezi važne teme kao što je to preseljenje. Drago mi je što će u sklopu izaslanstva Europske unije biti i nekoliko zastupnika Europskog parlamenta. Nadam se da ćemo uspjeti poslati zajedničku dosljednu poruku o tome koliko je važna uloga Europske unije u ovom području, ne samo kao jednog jednog od glavnih donatora, nego i kad je riječ o preseljenju, Europska unija e, nastoji promijeniti e, sveobuhvatni pogled na preseljenje. Situacija je sve teža, ali Europska unija radi e, na tome, ima sve važniju ulogu udio Europske unije u preseljenju prethodno e, prije 2006. godine bio je ispod 9%, no taj postotak stalno raste, naš udio stalno raste, neke Države su se povukle od naših međunarodnih partnera, to je također dio razloga, ali dio razloga je i taj što mi sve veću ulogu pridajemo ovom području. Dakle, 35% e, u e, naporima e, na globalnoj razini u pogledu preseljenja je snosila Europska unija, a to je godinu dana kasnije naraslo na preko 40%. Dakle, osobito na tom forumu želimo da i drugi partneri preuzmu obveze u pogledu preseljenja. Kada je riječ o Europskoj uniji, preseljenje je za nas važno jer to je sigurna alternativa opasnim putovanjima koje poduzimaju izbjeglice i na taj način pokazujemo solidarnost sa državama koje nisu članice Europske unije, a koje snose veliko opterećenje u smislu eh, prihvata izbjeglica i eh, prognanika. Mislimo da će se ova uloga Europske unije dodatno povećati u narednom mandatu. E, do sada je više od 65 tisuća e, izbjeglica koje su u osjetljivoj situaciji preseljeno diljem Europske unije od 2015. godine kada smo započeli s ovom shemom u prosincu ove godine kreće se sa novom shemom. U ovome trenutku smo ispunili 83% obveza za preseljenje koje su preuzete za ovu godinu. Dakle, 83% e, je e, provedeno. Neke države članice su već provele 100% onoga što su ob, se obvezale, a to je 41 tisuća osoba iz prioritetnih zemalja kao što su Turska, Libanon i Jordan, ali i neke druge zemlje koje se nalaze na sredozemnoj ruti. Osobita se pozornost poklanja teškoj situaciji izbjeglica u Libiji gdje smo pružili financijsku pomoć i na temelju nje je iz Libije evakuirano 4441 osoba, odnosno izbjeglica. Također i u Nigeru imamo program za preseljenje izbjeglica. 8500 ljudi je na taj način prebačeno iz Nigera u Europsku uniju, a također i čitav niz izbjeglica je prebačen iz Libije u Italiju. Za 2020. godinu planira se nova schema više od 30 tisuća mjesta za izbjeglice e, je otvoreno u Europskoj uniji u e, svim državama članicama E, i na taj način naša uloga e, postaje još, znač, još značajnija, a globalne potrebe za preseljenje izbjeglica i dalje su veoma visoke. I iznimno nam je drago što e, države članice snose svoj dio tereta i na taj način Europska unija ima vodeću ulogu na globalnoj razini. U sljedećoj godini usredotočit ćemo se na iste geografske prioritete kao što su Sirija, zatim središnje sredozemlje, to je u skladu sa prioritetima UNHCR-a, a naravno ponudit ćemo i odgovarajući broj mjesta za žurne potrebe. Povrh e, toga, dakle povrh preseljenja, komisija će pokušati promicati i neke druge načine dolaska u Europsku uniju kroz kao što su mogućnosti privatnog sponzorstva ili pak humanitarni koridori. Zatim pruža se operativna pomoć državama članicama kroz Europski potporni ured za azil. Ovdje prvenstveno govorimo o e, instrumentu za potporu e, u Istanbulu. Ako gledamo u budućnost, nadamo se ne u daleku budućnost nego u blisku budućnost, E, pozivamo da se što prije usvoji e, europski okvir za e, preseljenje i ponovni prihvat. Nadamo se da ćemo se pregovori i sa vijećem i sa parlamentom nastaviti što je to prije moguće. Taj okvir omogućit će Europskoj uniji da ide u smjeru stabilnijem i predvidljivijem ustroju i nadamo se da će se tu uskoro postići politički kompromis. Eh, hvala vam najljepša na ovom vašem izlaganju. E, razmotrili ste neke stvari iz prošlosti i sadašnjosti, pogledali u budućnost, a sada odmah dajem riječ e, e, vašoj kolegici, gospođi sudrbaj i molim vas ako je ikako moguće da se ograničite na otprilike četiri minute. Hvala vam lijepo. Mi smo globalna organizacija koja radi u otprilike 40 zemalja diljem svijeta. Pružamo potporu stanovništvu suočenom sa sukobima i kriznim situacijama kako kako bi se mogli oporaviti i ponovno e, steći kontrolu nad svojim e, životima. Dakle, radimo i sa izbjeglicama koje su preseljene iz zemalja zahvaćenih krizom. Pomažemo im da nauče jezik, da se smjeste, pronađu radna mjesta i postanu neovisni. Također pružamo tehničku pomoć i u Europi sve više i više pomoć nacionalnim i lokalnim organizacijama koje se bave preseljenjem izbjeglica. Uvidjeli smo kolika je velika korist od preseljenja ne samo za same izbjeglice, već i za one zajednice u koje one dolaze. Preseljenje je područje u koje mislimo da bi Europska unija mogla mnogo više učiniti i da bi od toga mogla imati mnogo veću korist. Zato pozdravljamo povećanje broja mjesta za preseljenje izbjeglica o kojemu je upravo govorio gospodin Šoter i smatramo da će ovaj forum biti e, odlična prilika da se pošalju e, neki politički signali i da se pokaže da postoji politička volja da se nastavi u ovom smjeru. E, kao što je gospodin Šoter govorio, postoji čitav niz područja e, u kojima e, mi e, kao međunarodna organizacija tražimo više kao i neke druge organizacije. A ja danas predstavljam ovdje koaliciju nevladinih organizacija, to je 23 nevladine organizacije koje zajedno sa IRC-om pripremaju određenu eh, izjavu i tražit ćemo između ostalog i da Europska unija preuzme svoje obveze na važnom globalnom forumu. Važno je da se pokaže da globalni lideri doista žele da se provede globalni sporazum o izbjeglicama što uključuje i Europsku uniju. Broj e, raseljenih osoba diljem svijeta i dalje veoma visok. Neke od tradicionalnih zemalja koje su primale izbjeglice se sada povlače, prvenstveno SAD i sada je vrijeme da Europska unija šalje signal međunarodne solidarnosti sa drugim zemljama koje primaju izbjeglice, e, a nalaze se diljem svijeta. To je ključno kako bi e, Europska unija e, nastavila biti vjerodostojan sudionik u području međunarodne humanitarne pomoći. Ako doista želimo da doprinos e, bude smislen u smislu podjele E, solidarnosti vezano sa izbjeglica koje su najugroženije, postoje tri područja gdje je potrebno učiniti više. Prije svega pozivamo Europsku uniju e, da u e, ime svih zemalja na globalnom forumu iznese obvezu vezano uz broj izbjeglica koje se žele primiti i da se omogući i veći broj mjesta za izbjeglice pozivamo da se omogući preseljenje 250 tisuća izbjeglica do 2025. godine, što bi bio jasan signal da Europska unija želi provesti globalni sporazum o izbjeglicama. Dakle, 30% Eh, oprostite, 30 tisuća mjesta u 2020. godini eh, predstavlja tek 2% izbjeglica kojima je potrebno preseljenje, a i 250 eh, tisuća bilo bi samo 17% tih potreba. Dakle, mi smatramo da je to još uvijek broj koji je manji nego broj na koji bi ukazivalo bogatstvo i BDP Europske unije unije. E, naravno, ovo nije dovoljno, taj broj mjesta za preseljenje nije dovoljan i Europska unija mora i dalje nalaziti i čitav niz drugih komplementarnih puteva za e, dolazak izbjeglica kao što je ujedinjavanje obitelji i slično. Kao drugo, e, pozivamo države članice da unutar odgovarajuće kalendarske godine i provedu ono na što su se obvezale, a da ne recikliraju svoje obveze iz prethodnih godina. Dakle, broj od 50 tisuća koliko je Europska unija uspjela preseliti izbjeglica u protekle dvije godine će se zapravo smanjiti ako se ispune obveze za ovu godinu. Dakle, tražimo da ako dođe do povećanja obveza da to poprati i učinkovit e, postupak e, praćenja kako bismo vidjeli na koji način se to provodi i tražimo transparentnost kako bismo vidjeli na koji način izbjeglice dolaze u koju zemlju, koji je onda njihov status i koja im se zaštita pruža. I kao treće, e, pozivamo Europsku uniju da prepozna da je preseljenje izbjeglica način pružanja humanitarne pomoći. E, ona se treba pružati na temelju potreba, a ne na temelju, e, ne kao način da se nagrađuju one zemlje koje surađuju s Europskom unijom u nekim drugim područjima. Dakle, e, ovo je mehanizam za zaštitu e, i način da se pronađe održivo rješenje za najosjetljivije populacije. Važno je također da se više usredotočimo na ono što se događa nakon što izbjeglice dođu u zemlju. Preseljenje može biti uspješno kako za izbjeglice, tako i za zajednice koje ih primaju ako se izdvoje dostatna sredstva za njihovu integraciju u e, zajednice koje su njihovi domaćini. Također je važno e, da e, i općine i e, naselja budu svjesni koliko dolazak izbjeglica može biti koristan i za njih. Zato pozivamo komisiju da izradi novi akcijski plan za integraciju izbjeglica u Europi. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala i vama. Imat ćemo jedan krug pitanja. Ako dopustite, započeo bih sa članovima koji će sudjelovati u izaslanstvu Europske unije na globalnom forumu izbjeglicama. E, za početak, gospođa Dupont iz EPP-a. Hvala vam lijepo lijepo, gospodine eh, Šoter, hvala i eh, gospođi eh, Depovi. Gospodine Šoter, riječ je o globalnom forumu za izbjeglice. I oboje ste govorili o tradicionalnom tradicionalnim državama za preseljenje koje se sad povlače, spomenuli ste SAD, kako možemo te zemlje vratiti u krug onih koji primaju izbjeglice kako bismo imali e, bolje rezultate? Hvala lijepo, hvala komisiji i IRC-u koji predstavlja koaliciju nevladinih organizacija. Ja sam izvjestiteljica vezano uz ovo pitanje. Drago mi je što ova tema ostaje na našem dnevnom redu i što nastavljamo raditi na temelju političkog sporazuma koji smo svojedobno i imali. Ovo je iznimno važan forum. Prvi puta pratimo rezultate globalnog sporazuma sporazuma o izbjeglicama. Prvi puta ćemo imati priliku pokazati koju ulogu Europa i Europska unija žele imati. Mi bismo svakako htjeli vidjeti više mjesta za preseljenje kao i veći broj e, alternativnih, odnosno komplementarnih načina e, dolaska izbjeglica. Dakle, preseljenje neće ukinuti potrebu da ljudi i dalje dolaze u Europu, niti će ukinuti potrebu da postoje i drugi načini dolaska, dakle bolji uvjeti za prihvat, e, učinkoviti sustav azila, kako ne bismo imali situaciju kakvu imamo u Grčkoj ili na istočnim granicama Hrvatske i tako dalje. Dakle, želim samo reći da je stajalište parlamenta prvobitno bilo bliskije onome što sada traže nevladine organizacije, dakle tražimo veći broj mjesta za preseljenje, a također tražimo i program koji će prvenstveno ostati humanitaran, dakle gdje nećemo imati uvjete koje postavljamo trećim zemljama prilikom pregovora. Također želimo da UNHCR ima ključnu ulogu, dakle da e, se provjerava, e, da se poštuje međunarodno pravo i želimo e, dati UNHCR-u da u tome ima glavnu riječ. Dakle, važno je da prijeđemo s riječi na djelo, da izradimo višegodišnji plan u smislu preuzimanja obveza, cilj mora biti jasan i doista mislim da je to i najbolji način da se ponovno privuku one zemlje koje su se povukle. Naravno, svima jasno da govorimo o SAD-u, no to je dobar način da im pokažemo da je ovo moguće ostvariti i da treba s time nastaviti. U svakom slučaju, ovo je trenutak i da mi pokažemo da možemo bolje i da postignemo sporazum. Hvala vam lijepo, gospođa Trik. gospodin Karem je također dio dio delegacije za globalni forum za izbjeglice. Ja bih se isto javila, ali možda se on prije javio za riječ. Pa ako gospodin Karem želi govoriti? Ne? U redu. Imam par kratkih pitanja. Razgovarali smo mnogo o preseljenju, to je ključan dio ovih obveza e, u ovom sporazumu o izbjeglicama, ali drugi dio je financijska ulaganja koje treba pojačati u regiji. Što Europska unija može učiniti više kako bi kompenzirala i podržala države u regiji koje primaju toliki velik dio izbjeglica. Razgovarali smo o Libiji, o evakuaciji, pa koliko ja znam, Sada su ljudi zaglavljeni u centrima u Libiji jer onima kojima je dan status izbjeglica ne može ih se preseliti zbog nedostatka preuzimanja obveza od Europske e, unije. Možda gospođa Šoter može nešto reći o tome. E, dakle, kako komisija može osigurati da oni najosjetljiviji budu preseljeni, a ne oni koji imaju najviše gospodarskih prospekata, ali na primjer e, članovi obitelji e, imatelja statusa. Također, gospođa Sudber je spomenula suradnju o migracijama od trećih zemalja i koliko je to uvjet za preseljenje izbjeglica iz tih država. Koje je točno stajalište komisije o tome? pogotovo uzimajući u obzir da se moramo fokusirati na najranjivije. Hvala gospođa Strik, gospođa Keller iz sljedeća. Hvala. Hvala na ovoj prezentaciji. Vi dolazite redovito u naš odbor Libe i čini mi se da je to potvrda toga da je ovo, ova tema migracija azila ključna za naš odbor. Vi ste govorili o ostvarenjima, zapravo o premješanju i o preseljenju za 2019. godinu i dali ste brojke. Možete li nam e, reći nešto o perspektivama i glavnim izazovima za budućnost? Znači, s jedne strane gospodin Šoter može govoriti o tim izazovima, no isto tako i gospođa vezana uz humanitarne izazove. Drugo pitanje, e, većinski smo glasali za e, ovu novu komisiju. Više povjerenika su zaduženi za migracije koji e, će biti glavni e, povjerenik, onaj koji će biti zadužen za koordinaciju gospodin e, Borel, gospodin Šinas ili možda ćete sad zamisliti nekakav drugi način upravljanja tom temom. Hvala na odgovoru. Thank you very much. Hvala. To su bili svi kolege koji sam imao na popisu govornika. Pet minuta imate svatko za odgovore na pitanja. Prvo gospodin Šoter, izvolite. Pa kao i uvijek potrudit ću se da odgovorim na sva pitanja. Gospođa Dupont, pitali ste jako važno pitanje, ali nisam siguran da ja mogu odgovoriti na njega, dakle kako uključiti međunarodne partnere. Pa mislim da mi moramo biti primjeri, mislim da pritisak od drugih aktera postoji. U prošlosti neki od tih partnera su bili vrlo aktivni u smislu preseljenja, imali su jaku ulogu ako pogledate brojke. Tako da možda već još uvijek postoje potrebe za time, tu će se zaustaviti. E, gospođa Bjork. E, pa da, to je prioritetno područje, to je nešto što je naglašeno u smjernicama predsjednice von der Leyen. E, dakle, ona od početka naglašala koliko je važno preseljenje. Dakle, ovi pravni kanali su odgovor na potrebu za humanitarnom zaštitom i također to je pravi način da se to napravi, a ne ovi nezakoniti e, putevi. Dakle, siguran sam da će to biti jedan od glavnih prioriteta. Naravno, u tom smislu globalni forum za izbjeglice e, je jako važan. I slažem se da je preseljenje dio šireg sveobuhvatnog pristupa koji trebamo imati. Dakle, stabilna reforma naših unutarnjih pravila je potrebna u svim tim dimenzijama. Što se tiče višegodišnjeg plana, to daje bolju jasnoću za način daljnjeg rada. Za 2020. komisija će donijeti plan, ali ograničeni smo tim financijskim planovima jer sad imamo plan baš za 2020. a prije smo imali i planove za više godina odjednom. E, gospođa Keller, što se tiče izazova, pa jedan od tih izazova je višegodišnji financijski okvir, jer naravno financijska potpora od EU-a je važna, za ovo područje. To je oko 10.000 eura po osobi koja se preseljava. I mislim da jasnoća u tom smislu će biti jako važna za planiranje e, na višegodišnjoj razini. E, također, da odgovorim gospođi Strix, to će biti važno u osnivanju jednog šireg okvira za financijsku, financijski, financijsku potporu u svim dimenzijama za partnere iz trećih država koji surađuju s nama, dakle da im se njima pruži pomoć u regiji. Što se tiče osoba koji su zaglavili u tim centrima, rekli ste u Libiji, pa jedan od ciljeva Europske unije je da se ti centri zatvore i zato bismo mi željeli u suradnji s našim međunarodnim partnerima pokrenuti se po tom pitanju kako bismo mogli maknuti ljude iz tih e, centara za prihvat e, u Libiji i smjestiti ih na sigurno. Zato ovaj e, plan za hitnu e, rutu e, bismo željeli da ide brže. Dakle, sada tu imamo Ruandu i Niger s kojima surađujemo u smislu rješenja i podržavamo dakle taj pristup da se ljudi evakuiraju iz Libije i onda treba vidjeti kako ih e, dalje preseliti. Oprostite. Možda nisam bila jasna Govorila sam o ljudima koji su zaglavili u centrima u Nigeru, koji su već evakuirani, ali sad čekaju preseljenje zato što se države EU-a nisu obvezale e, za to. Pa koliko ja to shvaćam, e, dakle, postupak e, provedbe i obrade tih zahtjeva za preseljenje je kompleksan potrebna je suradnja tu s međunarodnim partnerima i slično. Koliko ja svačam, e, ne fali potpore od država članica, već e, pitanje je same obrade koja je spora i zbog toga stvari kasne, a mi činimo sve s naše strane da pomognemo UNHCR-u i međunarodnim partnerima u tome, ali mislim da ne nedostaje obveza od država članica koje su se obvezale prihvatiti e, to preseljenje, već e, ti sami detalji obrade zahtjeva su kompleksni i zbog toga sve kasni. Što se tiče zaštite, nekoliko vas je spomenula važnost e, zaštite. Komisija se s time slažem, mi samo želimo dodati povrh toga budući da glede tih brojki e, mora postojati taj element međunarodne zaštite koji je ključni element preseljenja. Ali povrh toga moramo prioritizirati i u sada su naši prioriteti jednaki onima UNHCR-a vezano za države Srednjeg Mediteranja, Tursku, Libanon i slično. Dakle, također u kontekstu Nigera, Ruande, to e, sve spada u ovaj sveobuhvatni pristup. Naravno, ključan element e, tu je e, zaštita, to ne smijemo dovesti u pitanje, dakle, cijela logika iza tog preseljenja. Mm, mislim da sam dovoljno govorio za sada. Hvala na vašim odgovorima na pitanja i sada 8 minuta gospođa Sadbori. Hvala, mislim da mi neće trebati 8 minuta budući da su većina pitanja bila upućena komisiji ali dotaknut ću se nekih stvari ovdje, dakle kako vratiti ove države vezano za preseljenje u e, raspravu. Dakle, moji kolege i ja radimo na tome dakle na povećanju broja država E, sada je brojka 80 tisuća osoba za preseljenje. To jest 18 tisuća a u usporedbi sa 110 tisuća brojkom koju smo imali prije, to je veliko smanjenje. I sada svi gledaju u Europsku uniju da popuni e, taj jaz. Dakle, neke obitelji su se već, već im je bilo odobreno preseljenje u SAD i onda su u zadnji čas saznali da, neće, da se to neće dogoditi i sada se treba baviti tim problemima. I dakle, to je za njih bila jako loša vijest. Dakle, kad bi države članice Europske unije preuzele odgovornost e, za preseljenje E, situacija bi bila mnogo bolja i zato mi svi trebamo raditi na tome da potaknemo države članice, one koje još nisu preuzele obvezu e, i pokazati im kako postoje koristi od toga da omogućimo migrantima te zakonite rute. Što se tiče financijskih ulaganja koje bi mogla dati Europska unija u regiji, pa mi se zalažemo za prebacivanje iz e, financiranja od Europske unije sa fokusa koji je na zaustavljanju e, uzroka migracija. Dakle, i da se taj fokus e, više prebaci na poboljšanje uvjeta e, i stabilizacije pristupa javnim uslugama za izbjeglice i migrante i za e, zajednice domaćina u tim državama, dakle jedan holistički pristup. Gospođa Keller je spomenula pitanje kako mi vidimo izazove pred nama, pa najveći su nedostatak e, tih e, slobodnih mjesta za preseljenje za ljude. Kao što smo već e, govorili, djelujemo na terenu u Libiji i vidimo koliko to znači ljudima koji su tamo. Naravno, sve više država članica preuzima obveze za ove ljude koje se treba evakuirati iz prihvatnih centara, ali te brojke su još kap u oceanu u usporedbi sa brojem ljudi koji ne mogu otići iz Libije. Pa mi smatramo da je potreban tu dvostruki odgovor s jedne strane države EU-a moraju poštovati svoje odgovornosti vezano za ove spontane e, dolaske e, i podnositelje zahtjeva za azilom jer nemaju uvijek prilike za preseljenje, a drugi je osigurati da se ti postupci ubrzaju. i da se sve obveze e, dakle ispune da to bolje funkcionira. To se može činiti povećanjem dostupnih resursa za UNHCR i međunarodne organizacije, ali također kroz okvir za preseljenje u Uniji koji bi donio zajedničke olakšane postupke kojima bi taj cijeli proces bio poboljšan i zato nam je potreban taj okvir za preseljenje Unije. I za kraj što se tiče drugih aspekta, gdje bi Europska unija mogla se suočiti svojim izazovima, pa imamo to primjer kako Europska unija odgovara na potrebe onih koji su već unutar Europske unije u smislu pristupa zapošljenju i integracije. Jer ako odemo u globalni forum za izbjeglice i tražimo država da učine više u uklanjanju pravnih zapreka vezano za e, izbjeglice koji su već unutar Europske unije, dakle moramo se pozabaviti tim zaprekama koje postoje u našim državama vezano za pristup e, tržištu rada i to bi bilo, trebala biti prva stvar e, kojom se trebamo pozabaviti. Dakle, uklanjanje tih zapreka. Teško je naređivati to drugim državama ako ne napravimo isto u vlastitoj. Hvala. Hvala svima na vašim doprinosima. Radujemo se i nastavku ove rasprave e, u samom globalnom forumu za izbjeglice 17. i 18. 12. a i nakon toga imat ćemo jaku delegaciju iz Europskog parlamenta tamo tako da radujemo se nastavku suradnje. Hvala. Idemo dalje, točka 5 dnevnog reda, razmjena gledišta s Antonijom Vitorinom, glavnim direktorom Međunarodne organizacije za migracije. Pozvao bih gospodina Vitorina da dođe na podij. Dragi kolege, sa velikim zadovoljstvom u našem odboru e, pozdravljam gospodina Vitorina. Ona je glavni ravnatelj Međunarodne organizacije za migracije i OM po prvi puta nakon što je bio imenovan u e, lipnju prošle godine. E, želim podsjetiti da je gospodin Viterino bio i predsjednik e, ovog odbora između 1992. i 1994. godine i nakon toga povjerenik za pravosuđe unutarnje poslove. E, mi imamo kao odbor redovite razmjenu mišljenja sa IOM-om, a isto tako prije nekoliko dana smo razgovarali o situaciji u Libiji. Danas Danas željno očekujemo raspravu o temi koja nas sve zanima. Radi se o politikama EU-a na području azila i migracija, te također na koji način eh, izgraditi holistički pristup migracijama, uključujući i migrantske rute. U tom smislu IOM e, eh, namjerava odgovoriti na buduće izazove. Jedan od odgovora je strateška vizija 2019-2023. godine. Mi u svakom slučaju pozdravljamo sve svježe informacije o novom zakonodavstvu e, te se veselimo budućoj suradnji. Dajem gospodinu Viktorinu riječi na 15 minuta. Izvolite. Dobar dan svima, gospodine predsjedniče. Hvala na pozivu. Jako je dobro biti ponovno ovdje pred vama i to u jednoj novoj oluzi, u novoj ulozi. Bio sam tu prije pola stoljeća skoro. E, prvo sam bio na mjestu predsjednika, a nakon toga sam bio pred, sam predstavljao komisiju, a sada sam glavni ravnatelj e, e, međunarodne organizacije za migracije. Kad govorimo o populaciji migranata na svijetu, znači procjenjuje se otprilike 3,5% svjetske populacije, 270 milijuna ljudi. Imali smo povećanje od 100 milijuna i to otprilike 74 posto. A što se tiče e, tih e, migracija, moramo to upisati u perspektivu te reći da što se tiče migranata u Africi i u Aziji, migriraju unutar njihove regije gdje su i rođeni. To znači da stanovnici Afrike u više od 80% migriraju unutar država Afrike. A kad govorimo o tom tim specifičnostima svake regije, E, moramo imati na, na to na umu. Kad govorimo o državama e, članicama i Europskom e, parlamentu imamo podršku što se tiče odgovora na migrante koji dolaze u Grčku i kroz Balkansku regiju. Govorimo o nekim slučajevima. Kad govorimo o suradnji sa partnerima Ovdje imamo 29 mm, um, uh, objekata za prihvat i facilitaciju i u Grčkoj tu okviru ovog sustava za prihvat i azil. Imamo također i 32 uh, privremena uh, znači objekta za smještaj u Grčkoj. Tu imamo isto tako i e, otprilike 4200 ne e, zemlje, e, djece bez pratnje te mladih. Ove ovog ljeta i unatak unatrag dva tjedna smo vidjeli povećan broj osoba koji dolaze na grčke otoke. Imali smo povećanje otprilike 300%, e, znači povećanja u Cipar. Budući da su e, dolasci manji u odnosu 2015. i 2016. godinu, to je ipak veliki izazov za ove kapacitete koji su već prenapunjeni i u Grčkoj i u regiji. Ja ću ovdje prestati. Ovo je rano upozorenje. Ja ne želim da sada tu imamo nekakve panične reakcije, no u svakom slučaju moramo investirati u pripreme budući da se brojke povećavaju. No, isto tako i OEM je partner i diljem, diljem svijeta mi smo uključeni u cijeli niz aktivnosti, uključujući i hitne odgovore. 2018. godine IOM je odgovorio na potrebe 30 milijuna e, korisnika. To uključuje i e, procjenu unutarnje raseljenih osoba i to u brojci 41 milijun. Etiopija, Rijekni regija, Južni e, Sudan, Jemen i tako dalje. Mi pozdravljamo e, odluku glavnog tajnika UN-a da e, ustanovi panel kako bi se odgovorilo na izazove povezane sa u, osobama, interno raseljenim osobama. Mm, naš e, e, rad isto tako odgovara, u e, odgovara na hitne situacije u Mozambiku, Indoneziji, Bahamima i tako dalje. A tu imamo veliki pokretač klimatskih promjena. To je novi pokretač da se ljudi sele i migriraju Imamo isto tako i široku platformu suradnje sa UNHCR-om, posebno u Venecueli, no također i e, ovaj tri, e, trokut u Centralnoj Americi. Ovdje procjenjujemo da imamo e, e, otprilike 4,5 milijuna e, stanovnika Venezuele koji su interno raseljeni u regiji, a isto tako se očekuje povećanje do sljedeće godine i ta što se tiče tih brojki to približava venezuelansku krizu i sirijskoj krizi. Imamo Isto tako i e, izbjeglice E, osjetljivi e, e, migranti, djeca bez pratnje i tako dalje, osobe bez države, znači apatriti i migranti bez dokumenata. Sve te brojke vezane uz te situacije se povećavaju. 60 tisuća neregularnih migranata su Eh, poginuli unatrag eh, deset godina. Isto tako moramo naći kako zaštititi ljudska prava tih osoba koje migriraju, te pomoći onima koji su u najteškoj situaciji. Eh, zbog toga imamo i tu znači task force skupinu o migracijama gdje imamo uključenje UN-a, Europske unije i Eh, Afričke unije. Tu smo imali pomoć eh, migrantima u Libiji, posebno što se tiče ovog dobrovoljnog eh, programa povratka. A imamo također i pomoć izbjeglicama u Libiji u okviru djelovanja UNHCR-a. Imali smo isto tako i veliki broj migranata u nevolji kojima je IOM pomogao da se vrati u zadnje dvije godine svojim kućama. Ono što je izuzetno važno i da imamo i hitne odgovore u tom smislu to upišemo u holističku perspektivu. Moramo povezati humanitarni hitni odgovor i uključiti isto tako i te ciljeve agende 2030. godine te također omogućiti i stabilizaciju zajednica. U tom smislu e, imamo cijeli niz ključnih partnera. 2019. godine je međunarodna zajednica prihvatila globalni e, pakt za migracije i u tom smislu kad govorimo o mreži migranata oni moraju osigurati pomoć državama članicama u provedbi, praćenju i reviziji globalnog pakta za migracije. Sljedeće godine po prvi put ćemo imati regionalnu reviziju provedbe globalnog pakta za migracije. I sad nekoliko dodatnih komentara. Prvo, Libija. Viš, u ovom trenutku imamo više od 1,5 milijuna ljudi u zemlji kojima je potrebna i pomoć e, i zaštita osim toga, isto tako imamo i e, procjenu da se otprilike 5000 e, osoba još uvijek nalaze u centrima za prihvat, no s druge strane imamo i e, osobe koje su interno raseljene zbog sukoba u Tripoliju i oko Tripolija e, od prilike znači oko 1500 osoba, znači od aprila, od travnja ove godine. Što se tiče Libije ona nije sigurno mjesto za migrante, no nije ni sigurno mjesto da se migranti tamo vraćaju. Zajedno sa povjerenikom e, za izbjeglice smo pisali i Afričkoj uniji i Europskoj uniji kako bismo pozvali da se e, zatvore prihvatni centri to na e, organizirani način kako bi se u tom smislu riješila teška situacija migranata u ovoj zemlji zahvaćenoj sukobom. Mi kao organizacija isto tako procjenjujemo i naše e, pozicioniranje što se tiče i potraga i spašavanja u Libiji. U odnosu na nedavne e, izmjene vezano uz obalu, znači e, obalnu stražu Libije, e, postoji hitna potreba za stabiliziranjem takvih operacija u središnjem Mediteranu. Mi smatramo da međunarodni brodovi moraju dobiti dozvolu da se uključe u takve operacije potrage i spašavanja i to cijelom središnjem Mediteranu. No to isto tako znači da nam je potrebno paralelno i iznaći sigurne sustave za ukrcavanje i iskrcavanje. I na kraju, integritet e, sustava azila je e, ključan za odgovore e, na izazove u mediteranskoj regiji. U tom smislu moramo imati i čvrsti sustav i također sigurnost njegovih elemenata. Nadamo se da ćemo u tom e, smislu riješiti i blokiranje usvajanja e, zajedničkog e, sustava azila na europskoj razini. Još nekoliko dodatnih komentara. Prvo, Definitivno kad e, izgrađujemo partnerstva sa trećim zemljama moramo iznaći uranoteženi pristup. Nova komisija je također identificirala povratak e, neregularnih migranata kao prioritet. Vraćanja je važ, vraćanje je važan element sveobuhvatne politike za migracije. No isto tako trebamo e, reći da dobrovoljni povraci moraju biti održivi. To je apsolutni prioritet kako bi stvorili uvjete za one koji su se vratili da ponovno započnu sa svojim životima i da budu u potpunosti integrirani u svoje ishodišne zajednice moramo vidjeti koje su potrebe takvih individualnih osoba i zajednica u tom smislu. Sljedeći VFO je e, također i e, mogućnost da se poboljša upravljanje e, migracijama na tom području. Kad govorimo o VFO-u, ja smatram da morate osigurati i prikladnu razinu financiranja, no isto tako i koherentno korištenje financijskih instrumenata kako bismo imali pravu učinkovitost. Mi e, s naše strane smo spremni za raspravu sa europskim institucijama kako bismo ocijenili te različite poveznice budućih, budućeg razvoja situacije te migracija unutar agente 2020 agende za 2030. godinu i e, ciljeva održivog razvoja. Gospodine predsjedniče, mi smatramo da pakt za migracije i azil će biti prilika EU da da i novi zamah upravljanju migracijama. Tu u tom smislu trebamo imati i e, isti pristup u različitim politikama, no također i konstruktivni e, pristup. Tu ne smijemo imati političke podjele, nego iznaći zajednička rješenja E, e, ključna uloga Europskog parlamenta u tom smislu je ključna, a IOM od, u svakom slučaju je spreman e, pomoći i parlamentu i drugim institucijama u iznalaženju tih rješenja. Hvala. Hvala gospodine Vitorino, hvala što ste danas s nama. Želim vam sve najbolje u budućem radu sljedećih godina. Ja, vas, e, ja vam se sad želim e, ispričati. Kasnio je moj let iz Madrida i to zbog velike gužve budući da se u Madridu e, organizira, kao što znate, COP25, konferencija o klimi. Drago mi je što sad imamo isto tako priliku za razgovor. Ovaj razgovor će biti do 17.25, a nakon toga imamo i glasanje. Molim vas da sa sobom imate svoje glasačke kartice. Ono što predlažem je da imamo jednu rudu, rundu pitanja, prvo koordinatori, a nakon toga članovi koji su se javili kako bi postavili pitanja. Prvo, prvo koordinatori klubova u ime Pučana, gospodin Paul Ranžel. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala u istinu. Izuzetno mi je drago što možemo ugostiti gospodina Antonija Vitorina danas u našem odboru. On je ne samo dobar prijatelj, a on je također jedan od e, najboljih stručnjaka za ova pitanja o kojima sada govorimo. Mislim da se nalazimo sada u jako teškoj situaciji, e, a ona se i pogoršava. I situacija je općenito govoreći alarmantna to možete vidjeti i vlastitim očima. A sad nekoliko pitanja. Nisu povezana sa statistikama i brojkama, nego o nekim konkretnim situacijama koje me brinu. Prvo je Venezuela i e, znači raseljene osobe tamo. Govorili ste otprilike 4,5 milijuna izbjeglica koje imamo tamo. Bio sam na kolumbijskoj granici u Kukuti i vidjele, vidjelo se da je humanitarna situacija jako loša. Iako ko nije onakva kakva je bila u žarištu krize a e, vidio sam e, i bio sam u Bogoti, vidio sam da situacija izmiče kontroli. Imamo isto tako i demonstracije koje sad se pokreću i u Kolumbiji. Kad sam bio tamo, to je bilo vidljivo na ulicama, imali smo sukobe između kolumbijskog stanovništva i izbjeglica drugo pitanje koje me brine i koje zahtjeva našu duboku pozornost je situacija izbjeglica u Bosni. Ja sam i izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu i koliko znam u zoni Bihaća humanitarna situacija je jedna od najtežih, čak i kad to uspoređujemo s Libijom, e, Grčkom ili Turskom i nekim područjima tamo. Ja bih želio vašu procjenu tih e, vrlo teških situacija, budući da sam vrlo zabrinut e, za to. Hvala lijepo. Ne vidim e, gospođu Sipel iz SDA, ali e, imamo nekog drugog. Izvolite. Hvala, evo iskoristit ću ovu priliku da govorim njemačkim jezikom. Zahvaljujem vam što ste došli na sastanak našega odbora. Hvala vam što ste došli s nama porazgovarati o ovim složenim pitanjima. E, I ja bih se htjela osvrnuti na isto ono o čemu je govorio prethodni govornik, a to je vanjska granica, hrvatske granica sa Bosnom. Kao što zacijelo znate, situacija u Bosni veoma je složena, to je postalo usko grlo za izbjeglice. Mnogo je ljudi koji sada putuju u Bosnu i pokušavaju pomoći onima koji se nalaze u prihvatilištu u Vučjaku. E, u tom prihvatilištu u Vučjaku ne mogu im pružiti nikakvu pomoć jer taj kamp uopće nije u skladu sa međunarodnim standardima. Ne znam možemo li to uopće nazvati izbjegličkim kampom ili prihvatilištem jer ljudi ondje žive u stravičnim uvjetima. U jednom drugom prihvatilištu u Bosni postoje nevladine organizacije, međutim smatraju da je i tamo situacija iznimno loša. Nije lako dobiti informacije o onima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Oni često nastoje prijeći preko granice i ući u Hrvatsku, no čuli smo mnogo izvješća o tome da ih se sa hrvatske strane vraća i da tu dolazi do brojnih kršenja ljudskih prava. Također, to nije jednostavna situacija, ta granica je veoma duga, to je prirodna granica koju nije lako zaštititi. E, čujemo da je balkanska ruta zatvorena, ali to nije baš tako. Postoje ljudi koji uspijevaju prijeći preko te granice i to se događa već mjesecima. Sada je zima, e, temperature su pale, ti ljudi nemaju zaštitu od hladnoće i kao što sam rekla, žive u takozvanim e, kampovima u veoma teškim uvjetima. Što mi kao zastupnici u Europskom parlamentu možemo učiniti učiniti kako bismo riješili tu situaciju? Kakav može biti naš doprinos? Mi imamo uobičajena parlamentarna sredstva, ali što bismo još mogli učiniti? Kako možemo surađivati s međunarodnom situacijom za migracije kako bismo poboljšali tu situaciju? Zastupnica Indveld nije ovdje, no želi e, njezin kolega govoriti umjesto nje? E, pa nismo to isplanirali, međutim mogu, budući da je Sofija morala izaći, a i onako imam pitanje jer sam bio na popisu govornika. Gospodine Vitorino, ima mnogo poštovanja prema vašem radu, znam da je vaše iskustvo golemo, ne samo kao povjerenika, nego i e, u svemu što ste nakon toga radili, a evo sada ste u Međunarodnoj organizaciji za migracije. Imam jedno pitanje političke naravi i onda jedno veoma praktično pitanje. Političko pitanje povezano je sa novim paktom za migracije koji je najavila predsjednica eh, von der Leyen. Eh, čekamo svi da vidimo što će sve u tom eh, paktu biti. Na temelju svega što ste čuli, saznali e, vezano uz migracije na temelju svojih iskustava, možete li nam reći što bismo mogli očekivati novoga u tom paktu? Što tu možda ima, o čemu još nismo govorili, a što bi ovaj puta moglo dati rezultate? Drugo pitanje povezano je sa situacijom u Grčkoj i sa statističkim podacima koje ste spomenuli. I ja sam vidio te statističke podatke, ne želim dizati uzbunu, ali moram reći da su ti podaci, ako ništa drugo, a ono barem zabrinjavajući. S obzirom na sve što se događa u Grčkoj, s obzirom na sva ulaganja u protekle četiri godine, smatrate li da je Grčka sada spremnija odgovoriti na potencijalni porast broja dolazaka? Mislite li da sada imaju neke nove alate ili da bi nas ponovno mogla iznenaditi e, povećanje u broju dolazaka izbjeglica? Hvala vam lijepo. Sada u ime zelenih gospođa Štrik. Zahvaljujemo. Hvala vam na vašem doprinosu. Sjećam se da ste postali povjerenik kada su usvojena privremena, kada je usvojena privremena rezolucija, no evo to se i sada čuje u vašim odgovorima, a znamo da ste bili E, i sudionik donošenja novih rješenja nakon konferencije u Amsterdamu. U svakom slučaju, e, odnosno proste nakon ugovora iz Amsterdama, u svakom slučaju zanima me što mislite o suradnji sa Libijskom obalnom stražom, jer e, to je ono što dovodi do povratka ljudi u Libiju. Također Međunarodna organizacija za migracije mnogo radi na pitanju povratka, dobrovoljnog povratka i mi smo se bavili tim pitanjem, ja sam izvjestiteljica za to pitanje, no kad je riječ o dobrovoljnom povratku broj ljudi koji se na taj način vraća se smanjuje i uskoro bi mogao se svesti na nulu. Dakle, mi želimo učinkoviti povratak, no je li dobrovoljni povratak najučinkovitiji način? Vi govorite i o održivom povratku, to je naravno ključno, no može li povratak u e, države tranzita biti održiv ili bi bilo bolje da se ljudi vraćaju vraćaju u države podrijetla. Izvolite. E, ja ću govoriti nizozemskim jezikom, to je moj materinji jezik. Hvala. Redovito dobivamo informacije i brojke koje se tiču migrantskih tokova kako bi se političari mogli time inspirirati. Jedna brojka je naišla na moju e, pozornost, a radi se o percepciji e, ljudi što se tiče migracija u Europi. To su brojke specifične za Europu i većina zapravo želi manje migracija. To e, u tom smislu imamo i procjenu različitih e, politika i institucija, te na međunarodnoj razini e, pakt, globalni pakt. Te politike stimuliraju migracije i zbog toga bih želio znati da li imate neke pokazatelje kako odrediti migracije, kratki rok, dugi rok i tako dalje. Te brojke imate djelomično, no ono što bismo mi željeli eh, definirati koji su to pokretači migracija, zašto ljudi kreću na put. Nedavno sam pročitao eh, dem demograf, e, dijelo demografa Smitha koji govori o ciljevima. I tamo možemo pročitati da u ovom e, e, znači stoljeću, na kraju ovog stoljeća ćemo imati 4 milijarde ljudi u Africi. Imaćemo sigurno puno veći broj ljudi koji će željeti ići u Europu. A vidi se također da se radi isto tako o predstavnicima srednje klase. Jako je važno da imamo ključeve i da znamo koji su to pokretači. A također bismo željeli znati da li se e, te migracije mogu zaustaviti. Afrika u velikoj mjeri e, gubi svoj stanovnik i kako to možemo e, e, isto tako zaustaviti. Hvala vam lijepo, oprostite, nisam vas vidio, nisam vidio niti nikoga iz ECR-a. Ako neko jest ovdje i želi govoriti, molim vas da mi to kažete. Ako ne, idemo na GUE, zastupnica Ernst. Hvala vam lijepo, ja ću iskoristiti ovu priliku da govorim materinjim jezikom. Zacijelo znate da smo mi kritički nastrojeni prema Međunarodnoj organizaciji za migracije i zato je lijepo vidjeti da e, i vi e, smatrate da Libija nije sigurna treća zemlja. E, voljeli bismo čuti što smatrate kakav će biti praktičan rezultat toga. Dakle, ako to nije sigurna zemlja, koja je posljedica? Znači li to da migranti, odnosno izbjeglice koje završe u Libiji, da će biti preseljeni negdje drugdje? Dakle, kakve su posljedice, odnosno učinci te vaše i izjave. Moje drugo pitanje tiče se eksternalizacije politike azila kako smo vidjeli u proteklih nekoliko godina. To dakako ima veoma loš učinak na migracije. Ako pogledate što se događa na vanjskim granicama Europske unije, ako pogledate Libiju, Sredozemlje, smatrate li da eksternalizacija e, politike azila na način na koji se to sada radi je doista način na koji trebamo raditi ili bismo trebali dramatično promijeniti pristup. I moje treće pitanje tiče se situacije na Balkanu. Dakle, situacija na Balkanu u novije vrijeme nije u središtu pozornosti. Usredotočavamo se na ono što se događa na grčkim otocima. Međutim, na Balkanu imamo pakao, doista pakao na zemlji i e, zanima me zbog toga vaš pristup u pogledu situacije e, sa ljudskim pravima. Imamo situacije gdje su hrvatske službe pucale po migrantima, imamo napade psima. Dakle, što se čini po tom pitanju? S kime konkretno surađujete i ako vidite da migranti dolaze iz Grčke, kojim putem oni idu, što se s njima događa i kako se onda vi nosite sa takvim slučajevima. Kad je riječ o dobrovoljnom povratku, to je nešto u što ja osobno vjerujem, no mislim da je temelj za takve povratke vrlo labav, odnosno da nije čvrst. A sada imamo tri govornika, od kojih je jedan upravo izašao iz prostorije, pa je sad sljedeća zastupnica Geleah. Izvolite. Hvala gospodine Vitorino na vašoj prisutnosti ovdje. Pozdravljam vaše iskustvo i u potpunosti dijelimo vaše ciljeve stvaranja europskog sustava azila Vaši prethodnici su obavili posao, zapravo naši predstavnici su obavili posao, no cijeli ovaj postupak ideja treba dovesti do eh, pravog rješenja i rado bismo to podijelili s vama. Kad govorimo o razini migracija u Europi, e, on je, ona je niska. Govorili ste o situaciji 2015. i 2016. U tom smislu je znači situacija bolja. Imate li e, krizni plan e, u trenutku kad imamo povećanje problema u nekoj od graničnih država? što bi dovelo do povećanja migrantskih tokova. S druge strane, kad govorimo o kopu, 25. Možete li nam reći isto tako o dugoročnim trendovima e, klimatskih izbjeglica? To je tema koja u svakom slučaju će biti ključna u budućnosti. Gospođa Mecola, izvolite. Uh, Hvala vam. Gospodine Vitorino, hvala vam lijepa na svemu što činite. Mi pomno pratimo vaš aktivizam i to, zahvalni smo vam na tome što nastojite govoriti veoma jasno o ovim pitanjima. To doista cijenimo. Spomenuli ste Libiju. Ja osobno dolazim iz Malte. Svakoga dana slušamo kako ljudi dolaze na plovilima koja su nesigurna nastojeći eh, doći do boljeg života. Većina njih ne dolaze iz Libije, kao što znate, dolaze iz drugih zemalja, neki od njih su već dugo u Libiji, no ovisno o sredstvima koja imaju kako bi pokušali preći sredozemlje, a onda kada prelaze eh, kada prijeđu taj opasan put postaju žrtve političkih sporova između premijera pojedinih država članica. Zanima me što Međunarodna organizacija za migracije radi u Libiji, što radi u svezi s Libijom, imate li tamo sugovornike, s kime uopće surađujete u Libiji od političkih vođa i postoji li ikakva nada da bi se situacija u toj regiji u budućnosti mogla poboljšati. Hvala vam lijepo, zastupnica Kunke, izvolite. Hvala. Gospodine Vitorini, kada ste bili povjerenik eh, u Europskoj komisiji, bili ste ste zaduženi za područje pravosuđa i unutarnjih poslova i tada ste govorili kako nam je potreban sveobuhvatni pristup migracijama. Govorili ste o usporedivim pravima migranata i građana Europske unije, o e, ravnopravnosti, govorili ste o zajedničkom sustavu azila koji će pružati zaštitu. Od tada svi smo svjedoci kakve su posljedice pristupa koji se uglavnom temelji na sigurnosti. Dakle, bilo bi zanimljivo čuti nešto više o vašem mišljenju o razvoju događaja s obzirom na vaš trenutačno funkciju i možda nešto o tome što mislite da bismo u budućnosti trebali učiniti. Hvala. Hvala, zastupnik Šemeka. Hvala, zahvaljujem e, gospodine Vitorino što ste došli, zahvaljujem na mišljenjima koja ste iznijeli. Imam tri pitanja, već smo čuli mnogo pitanja vezano uz Europu i mnoga su zatražila vaše mišljenje o tome što bi Europska unija trebala učiniti s obzirom na to da nismo uspjeli reformirati sustav azila. E, moje pitanje tiče se konkretno Sirije s obzirom na plan predsjednika Erdoana da uspostavi sigurne zone za povratak sirijskih izbjeglica. Čak i neke države Europske unije su sklone toj ideji, pa me zanima što vi mislite o toj situaciji, kakva je trenutačna situacija tamo i koje su moguće posljedice. Moje drugo pitanje jest pitanje koje se odnosi na globalno upravljanje migracijama. Govorili ste o sporazumu na razini UN-a, međutim postoji poteškoće unutar Europske unije. Neke države članice ne žele sudjelovati u tom sporazumu, nisu ga ratificirale. E, mislite li da će se taj sporazum u budućnosti osnažiti ili će se pak raspasti? Dakle, a završno pitanje povezano je sa međunarodnom suradnjom, a tiče se financiranja. Konkretno kad je riječ o financiranju vaše organizacije, Europska unija je najznačajniji donator e, i najznačajnija potpora vašoj organizaciji, no koliko znamo neke druge države diljem svijeta nisu baš sklone tome da vam podupru vaš rad. Hvala vam lijepo. Gospodin Šišovski, vratili ste se na vrijeme kako biste stigli postaviti pitanje ako odložite telefon. Oprostite, oprostite, molim vas. vodimo trenutačno rasprave vezane u sukob interesa našeg premijera. E, to je naravno važno s obzirom da je komisija donijela konačno mišljenje koje nije pozitivno za našega premijera. U svakom slučaju hvala vam lijepa, hvala vam što ste ovdje. Htio sam reći sljedeće. 2015. godine bio sam na balkanskoj ruti i svim svojim kolegama mogu reći da situacija ondje nije kakva je bila 2014. i 15. 2015. to je bilo nešto nevjerojatno, e, prava katastrofa. Ono što sam htio pitati jest što mislite koje će biti konačno rješenje za Libiju? Kad sam bio na konferenciji u Africi, razgovarao sam sa mnogim premijerima i ministrima o tome kako se može riješiti problem migracija iz Afrike. Oni su često kritizirali Europsku uniju govoreći da Europska unija gleda na migracije sa svog stajališta, ali ne sa stajališta Afrike. Željeli su snažniju suradnju govoreći da su broje afričke zemlje spremne djelovati po pitanju migracija, a osobito kad je riječ o situaciji u Libiji. Ondje postoji veliki utjecaj europskih zemalja ali ne i veliki utjecaj drugih afričkih zemalja koje bolje poznaju situaciju i koje bi mogle sudjelovati u rješavanju sukoba. Pa me zanima koje je vaše mišljenje o tome. I e, konačno, kada je riječ o Libanonu, bio sam ondje u misiji, vidjeli smo takozvane izbjegličke kampove za palestince Mislite li da se doista možemo držati toga da pružamo potporu tim izbjeglicama, koliko dugo ćemo ih nazivati izbjeglicama, jer to su već drugi ili treći naraštaj e, ljudi, dakle to nije tipična izbjeglička situacija, kako ćemo riješiti problem palestinskog naroda u mnogim zemljama u toj regiji. Hvala vam lijepa. Hvala. Nisam vidio još e, ruku e, da se javljate za riječ. Dakle, ako se nitko ne javlja, onda će gospodin Vitorino odgovoriti na pitanja. Izvolite. Hvala. E, drago mi je što vas vidim ovdje. Hvala vam na pozivu. Pokušat ću biti vrlo kratak u svojim odgovorima ne želim da zakasnite na glasanje zbog mene. Prije sam predsjedao ovim odborom, znam koliko je to važno. Prije svega hvala dobrom prijatelju Paulu Ranželu na dobrim riječima. Vezano za dva pitanja koje je postavio. Prvo što se tiče Venezuele. Situacija postaje vrlo teška i bit će još teža u budućnosti jer države te regije su jako velikodušne u prihvatu venecuelanaca koje ne smatramo izbjeglicama, to je 4,5 milijuna ljudi, od kojih je 650 dalo, 650 dalo zahtjeve za azilom, a ostali su prihvaćeni na razne načine ili uz privremenu dozvolu ili druge načine oni su integrirani u društvo i velik dio našeg rada je za to da se garantira lagana integracija, glatka integracija venecuelanaca u ta društva. Ali budimo jasni, postoje znakovi granica kapaciteta tih društava e, u primanju još više ljudi. Dakle, pritisak na socijalne službe je tu. Dakle, djeca moraju imati pristup e, obrazovanju. Naravno, tu je i prednost što oni svi govore istim jezikom. Ali, dakle, pritisak na edukacijski sustav i na zdravstveni sustav e, tih zemalja domaćina došao je dotle da počinjemo vidjeti reakciju od tih zajednica domaćina na degradaciju pristupa javnim službama zbog ogromnog pritoka novo Imamo još jedan važan podatak iz naših e, istraživanja. Imamo jednu metriku DTM se zove, dakle praćenja raseljenja. Stalno provodimo istraživanja kod raseljenih e, ljudi. Došli smo do zaključka da velika većina onih venecuelanaca koji su preseljeni nemaju nade da će se situacija u Venezueli povećati, poboljšati kako bi se oni vratili i zato se zato ozbiljno razmatraju da ostanu do daljnjega u tim državama domaćinima. Dakle, ne govorimo samo o krizi, već o krizi koja će imati dugoročne posljedice na e, društva domaćina. Zato sa UNHCR-om pokrenuli smo platformu. Ove godine 730 milijuna dolara imamo, od kojih je 60% iskorišteno sljedeće godine, ako dosegnemo broj 6,5 milijuna, treba će uložiti 1,3 milijarde dolara kako bi se e, zemljama u regiji dala podrška. Dakle, ne samo za pomoć rasenim venecuelancima, već također za podršku zajednicama domaćinima. A sada da se osvrnemo na balkansku rutu, odgovorit ću i na druga pitanja. Što vidimo povećanje u pristizanjima e, na grčke otoke, također pritisak na kopnene granice. Bosna i Hercegovina je u jako kritičnoj situaciji, IOM je prisutan u Bosni, mi podržavamo trenutno u kampovima 7000 raseljenih osoba, izbjeglica, tražitelja azila. Najveća zabrinutost koju imamo u Bosni je ta da ubrzanje izgradnje kapaciteta za odgovore za e, pristizanje ne odgovara pritisku koji imamo tamo i trenutno 3000 ljudi je tamo koji nemaju nikakvu vrstu zaklona i to je ozbiljno. Dakle, 3000 osoba je bez ikakvog zaklona u Bosni. Koje je rješenje? Dakle, ubrzati izgradnju kapaciteta, naravno. Ali također, vlasti Bosne i Hercegovine trebaju biti učinkoviti u odgovoru na naše zahtjeve, jer mi imamo određene zahtjeve vezano za izgradnju smještaja za izbjeglice, migrante i čekamo već nekoliko mjeseci da to sve prođe kroz birokraciju. Dakle, imamo tu praktično pitanje i također političko pitanje. A političko pitanje je uvjeriti vladu Bosne i Hercegovine da bude proaktivnija u odobrenju izgradnje kapaciteta što je potrebno. Jer kao što ste rekli, dolazi zima i riskiramo jako ozbiljnu e, humanitarnu situaciju. Hvala što ste postavili ova pitanja vezano za unutarnju raspravu u EU. Imamo jednu izreku koja govori da se ne trebate nikad vratiti na mjesto gdje ste bili sretni i ja vam mogu reći ja sam bio jako sretan dok sam bio povjerenik za pravosuđe i unutarnje poslove i jako je opasno vraćati se na to mjesto gdje sam bio sretan. Reći ću dvije stvari. Jedna je, a glavni problem koji imamo danas je da je potrebno ponovno izgraditi povjerenje među državama članicama. Ako nema povjerenja, onda nema kompromisa, a moramo imati neke kompromise. A drugo, moramo imati određene zajedničke vrijednosti, ali kad to prevedemo u operacije, moramo imati određenu fleksibilnost. Dakle, potrebna je neka solidarnost u više brzina. Solidarnost je ključna, a kako prevesti solidarnost u akciju to se može razlikovati, dakle, a sada ću nešto priznati, nikad nisam razumio. Jedan od instrumenata koje sam predložio kad sam bio u komisiji je nešto što se zvala direktiva o privremenoj zaštiti, možda je se ne sjećate jer je to jako staro. Dakle, tu se radilo o solidarnosti i nikad nisam shvatio zašto tijekom 2015. 2016 niko nije primijenio tu direktivu o privremenoj zaštiti i onda smo razgovarali o solidarnosti, raspodjeli tereta, ne sviđa mi se taj izraz, ali udomaćio se. Dakle, da budem iskren, ta direktiva usvojena je kad smo imali 15 država članica – ali bila je u potpunosti dijelom akija tijekom proširenja. Dakle, ponekad si sami stvaramo probleme. E, cijenim ovo što se prisjećamo Tamperea, dakle u desetom mjesecu smo imali 20. godišnicu Tamperea i ako pročitate zaključke iz Tamperea, to je jako zanimljivo. Ne zato što je to napravljeno kad sam ja bio u komisiji, već zanimljivo je zbog toga što zajednički europski sustav za azil je trebao imati dva lica. Prvi je zajednička pravila koja su sva usvojena tijekom mog mandata, dakle minimalna zajednička pravila i zatim zajednički sustav za azil sa zajedničkim postupcima, zajedničkom definicijom e, izbjeglica do 2007. ali on se ostvario 2017. kao što znate i to pokazuje koliko je bilo teško. Još uvijek mislim da trebamo imati zajednički europski sustav za azil kao što je opisan u zaključcima iz Tampere, ali trebate dvije stvari imati na umu, ja mislim da su jako važne. Prva je zakonodavstvo, naravno moramo imati skup pravila, ali trebamo se i fokusirati na način kako se provode ta pravila. Dakle, kako nacionalne uprave koriste ta pravila. Jer ako imate situaciju gdje u jednoj državi e, podnositelji zahtjeva za azil, na primjer iz Afganistana, imaju stopu uspješnosti od 1%, u drugoj državi gdje imate ista pravila, a stopa uspjeha Afganistanaca koji žele azil je 80%, onda nešto ne funkcionira. Dakle, moramo se usredotočiti na kvalitetu odluka, ne samo postupke. I zato sam ja predložio, a to je bio moj zadnji prijedlog kao e, povjerenika, da se osnuje EASO, Europski ured za potporu azilu i čija je glavna svrha izgradnja kapaciteta u državama članicama za korištenje zajedničkih pravila kako bi se ujednačili uvjeti donošenja odluka o azilu. To se nije dogodilo, moram priznati. I drago mi je što vidim da danas institucije daju Europskom uredu za azil potrebnu snagu da učini neku razliku. Dakle, važno je postupci postupci su važni, ali također primjena tih postupaka je važna. To ovisi o kapacitetima u državama članicama uz podršku EASO-a. Dakle, neću više ništa govoriti o unutarnjim poslovima Europske unije. Moram biti oprezan jer netko je rekao da je Europska unija najveći financijer IOM-a. Pa istina je, ako govorimo o institucijama, ali individualno najveći e, financijer IOM-a je SAD. Dakle, nije bilo smanjenja u financiranju IOM-a od strane SAD-a koji je danas još uvijek najveći doprinositelj. Ali stvari su se donekle i promijenile u financiranju jer broj izbjeglica koji SAD prima se smanjio za velik broj, a to je imalo utjecaj i na financiranje IOM-a i na kapacitete s kojima se mi bavimo i zato cijenimo odluku EU-a vezano za povećanje broja preseljenih. jer 2020. imamo iznos od 30.000, Ako se to ostvari, to znači da će Europska unija biti najveći entitet koji se bavi preseljenjima u svijetu. Kanada će biti druga, a SAD je već mnogo godina bio prva država, a sada, to je sljedeće godine, će biti treća. Postavili ste zanimljivo pitanje vezano za smanjenje broja dobrovoljnog vraćanja. To zaslužuje dublju raspravu jer stopa uspjeha u dobrovoljnom vraćanju ovisi po meni o dvije ključne stvari. Prva, kao što sam spomenuo, je reintegracija, mogućnosti reintegracije. Dakle, vraćanje popločava put za ponovno pokretanje života, ali tu je još jedna stvar. Stopa uspješnosti vraćanja ovisi o trajanju e, boravka u e, zemlji odredišta. Učinkovitija je za kraće trajanje, a kada se taj e, boravak produži, onda rezultati vraćanja nisu takvi kao kad je boravak kraći. A to je kompleksno pitanje za raspravu jer tiče se ne samo migranata, već i obitelji migranata. Dakle, tu se radi o životu cijele obitelji što zahtjeva drugačiji dijalog nego kad govorimo o kratkoročnim vraćanjima, ali to treba još proučiti i analizirati. Pitali ste me o pokretačima migracija, pa ne dijelim eh, vaše mišljenje da ovaj globalni kompakt promiče migracije. Ja mislim da to nije svrha globalnog kompakta. On ima pogled u 360 stupnjeva, neke države se nisu pristupile tome. Imamo sada 174 države u IOM-u, 153 eh, je potpisalo globalni kompakt ali IOM sa državama koje su potpisale globalni kompakt, mi s njima surađujemo u provedbi globalnog kompakta s državama koje nisu potpisale, surađujemo izvan okvira tog globalnog kompakta. Ponekad e, u oba slučaja radimo iste stvari, ali to nije moja poanta. Ključno pitanje dakle pokretači, to ste pitali. Pa bit ću iskren, sada imamo jednu kompleksifikaciju tih e, pokretača. Obično je to bilo siromaštvo, očaj, sukob, ali sada su ti pokretači kompleksniji. Jedan ključni pokretač danas, a to će biti i više u budućnosti, su klimatske promjene ili degradacija okoliša, dakle ako vam se više sviđa taj izraz. I to je očito, očigledno pokretač za mobilnost. E, dakle, tu imamo milijune ljudi na koje to utječe u Africi, jer Afrika je kontinent gdje je degradacija okoliša jasna, gdje je iscrpljenje ruralnih područja uzrokuje to da se ljudi moraju seliti, jer njihov tradicionalan način života, a to je bio poljoprivreda, sada više nije održiv i oni se kreću seliti. Zato se važno fokusirati na unutarnje raseljene ljude. Jer ako ne nađu novi način života unutar države, oni će preći granice i postati međunarodni migranti. Dakle, tu imamo pokretače, unutarnje raseljene i međunarodne migracije. To sve povezano. Dakle, demografske, demografske promjene su također pokretač e, stanje tržišta rada također je pokretač, ali imamo i druge pokretače, na primjer. Različito je analizirati pokretače u državama s malim, malim prihodima i državama sa srednjim prihodima. Dakle, svoje razloge imaju ljudi u zemljama sa malim prihodima, a druge razloge imaju ljudi u zemljama sa srednjim prihodima e, za, e, e, za migriranje. I tu treba učiniti razliku. Što se tiče pitanja Balkana, mislim da sam već odgovorio. Imamo mali ured u Hrvatskoj, pa ne mogu vam definitivno odgovoriti što se događa u Hrvatskoj, ali mogu vam reći što se događa u Bosni gdje imamo e, značajnu prisutnost S gledišta IOM-a smatramo da ono što se događa u Libiji tamo traje rat i on je još eskalirao u zadnjih par dana. Govorimo o 140 tisuća raseljenih e, ljudi oko Tripolija kojima pružamo humanitarnu pomoć. Dali smo dobrovoljni e, humanitarni povrat 44 tisuće migranata koji su zaglavili u Libiji. Dio njih je otišao u zemlje porijekla, a dio zemlje porijekla, a dio njih je otišao uglavnom u Agades u prihvatne centre. Ponekad ih nije moguće vratiti u državu porijekla, ali poanta je bolje ih izvući iz Libije jer im je tamo život u opasnosti i zato mislimo eh, da ove centre treba zatvoriti i to je kršenje temeljnih prava, kršenje njihovog dostojanstva migranata koji se tamo zadržavaju. I također ovi krijumčari zarađuju na njima i ovdje imamo jedan začarani krug koji je potrebno okončati. A do kad će situacija trajati u Libiji i što će se događati? Pa ja ću biti naivan i reći ću da dokle bude trajao rat, dokle će trajati i ova situacija. Jer ponekad je teško naći sugovornike, a ponekad integritet e, tih sugovornika je upitan, jer mi radimo u cijeloj Libiji, ne samo u Tripoliju, mi smo i na jugu, u Bengaziju i situacija je takva da e, više nije održiva i zbog rata imamo sve više kriminalnih mreža. A sada bih za kraj rekao, da što se tiče budućnosti, vjerujemo da palestinske izbjeglice idu uglavnom u Jordan, imamo više od milijun Sirijaca u Libanonu, situacija u Libanonu je kao što znate jako kompleksna i u ovom trenutku Siriju ne smatramo sigurnim mjestom za vraćanje. Visoki predstavnik za izbjeglice vodi dijalog sa sirijskim vlastima da se ti uvjeti stvore za povrat sirijskih izbjeglica raseljenih eh, u regije porijekla. Dakle, taj proces eh, njime vodi eh, povjerenik un za izbjeglice. On je on vodi dijalog sa turskim vlastima. Što se tiče Turske, tamo imamo veliku operaciju u Gaziantepu, pružamo podršku 2 e, milijuna Sirijaca unutar Sirije, dakle mi iz Turske E, smo aktivni u Siriji. Ta operacija je prekinuta na graničnim područjima zbog vojnih operacija, a sada sa NGO-ima e, ponovo pokrećemo te procese u podršci dva milijuna Sirijaca unutar Sirije e, iz naših operacija u Grčkoj. Oprostite što sam toliko odužio, ali kao i uvijek Zadovoljstvo mi je vratiti se u ovaj odbor i osjećam se 25 godina mlađi i hvala vam na toj privilegiji. Ne, naše privilegije što ste ponovno bili s nama ovdje na podiju, gospodin Antonio Vitorini, naš prijatelj. Hvala što ste odgovorili na sva pitanja. to što ste bili detaljni. Zahvaljujem vam na tome i hvala što ste ova kompleksna pitanja na jednostavan način pojasnili, a to je toliko važno za nas u odboru LIBE. I jače nego prije 20 godina. I hvala vam lijepa, vidjet ćemo se opet uz ovu delegaciju koju odbor Libe šalje na konferenciju o migracijama u Ženevi od 16.12. nadalje, dakle, Strasburški tjedan. Hvala. A sada glasanje, neće to dugo trajati, ali imamo nekoliko izvješća. Molim vas da sjednete na svoja mjesta. I da se usredotočite na glasanje. Molim vas da pogledate da li je elektronička kartica na mjestu kako bi svi mogli započeti. Jeste li spremni? Je li tomu tako? Nitko ne nedostaje, čini mi se. Nitko zapravo ne... Da li netko je zaboravio svoju karticu? Ne. Evo, krenut ćemo na glasanje. Neće biti komplicirano, osim samog e, naslova sporazum između Europske unije i Kneževine o primjeni određenih odredba odluka vijeća o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala. Imamo i odluku o istoj temi e, vezano uz e, znači Isto tako, okvirno odluko vijeća o akreditaciji pružatelja, e, e, pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti. A drugi naslov je isti, samo tu imamo Švedsku, Švicarsku konfederaciju umjesto Lihenštajna. Glasamo odvojeno, prvo, prva inicijativa, jeste li spremni? Mislim da je to jedno glasanje, ne dva glasanja. Glasanjom, glasanjmo poimenično o nacrtu preporuke izvješća. Otvaram glasanje. Je li u redu? Nemamo li prekobrojnih glasova? Glas, sada zatvaram glasanje. 45 plus, 2 minusa i 2 suzdržana. Velikom većinom smo usvojili, a sada imamo finalno glasanje ovog teksta, znači ovog izvješća. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Velikom većinom usvojeno iste brojke imamo. Sada krećemo na drugo izvješće. Ne, završili smo to. Nakon što završimo glasanje, imamo zajedničku raspravu s odborom za prava žena i jednakost spolova, odbor FAM. Molim da svi njihovi predstavnici mi se pridruže ovdje na estradi. Evo samo minuta i idemo dalje. ¿Eh? Vamos, vamos. Shall we go? Evelyn, please be welcome. Take your seat. Are we co-chairing? Yes, yes please. my dear. You're welcome. We're welcoming here the chair of the FAMP committee. Evo pozdravljam eh, predsjednicu odbora FAM i krećemo dalje. Kao što sam rekao, Please be seated and try to remain silent while staying. Molim vas da sjednete na svoja mjesta i budete tihi ako ostanete u dvorani. Molim vas sjednite na svoja mjesta. Kao što sam rekao, ovdje imamo zajedničku raspravu s odborom za prava žena i jednakost spolova, to je osma točka dnevnog reda, ratifikacija Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Mi ćemo čuti izlaganja Satu Sistonen, zamjenice direktora i pravne savjetnice pri Ministarstvu vanjskih poslova Finske, predstavnice finskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Zatim ćemo čuti izlaganje Martina Kujera, zamjenskog člana iz Nizozemske u Europskoj komisiji za demokraciju putem prava pri Vijeću Europe. Zatim ćemo čuti izlaganje Irene Rozales, službenice za politike i kampanje Europskog ženskog lobija. I na kraju izlaganje Arbe Kokalari i Silvije Spurek su izvjestiteljica Europskog parlamenta o pristupanju EU-a Istanbulskoj konvenciji. Za oba odbora i Libe i FAM to je važno pitanje. Prije svega, Želim ovdje toplo pozdraviti sve paneliste i našu kolegicu, su predsjedateljicu gospođu Evelyn Regner, koja je predsjednica odbora za prava žena i jednakost spolova. Ovdje ćemo e, razmijeniti e, mišljenja i analizirati situaciju e, u pristupanja Istanbulskoj konvenciji te raspraviti o mogućim opcijama za ratifikaciju. Za svakog panelista smo ograničili vrijeme, imamo njih pet a nakon toga imamo i su izvjestiteljice koje žele uzeti riječ. A samo je sat vremena pred nama. Dobro je da panelisti govore samo pet e, minuta kako bismo mogli i e, pružiti mogućnost drugim e, zastupnicima da uzmu riječ. Dakle, predlažem da čujem uvodne izjave od strane kolegice Evelyn Regner. Izvolite. Hvala, dragi članovi, dragi gosti. Imali smo plodnu e, suradnju između naša dva odbora. Pokrivamo neke teme, a posebno ovu temu kojom se danas bavimo. Imali smo i uspješno djelovanje u medijama, na primjer 60 dana za borbu protiv e, nasilja nad ženama, no isto tako tema e, trgovana, e, trgovanja ljudima, posebno ženama. nasilje koje se sniva na rodu je u srcu rada odbora FAM i mi smo već tražili već neko vrijeme e, da e, se što prije krene dalje sa e, ratifikacijom ove konvencije. Nedostaju još sedam država članica. To je previše. Mi ćemo početi sa razmjenom mišljenja i to od strane imat ćemo izlaganje predstavnice finskog predsjedanja e, Europskom unijom. I sada evo čutit ćemo paneliste jedan po jedan i prvoj dajem riječ gospođi Sistonen. Kao što je Juan Fernando rekao, Imamo znači prezentacije po redu i nakon toga raspravu. Nemamo puno vremena na raspolaganju. Izvolite, gospođo Sistonen, dajem vam riječ. Hvala. E, su dragi predsjednici odbora, dame i gospodo, zahvaljujem e, što ste nam pozvali da razmijenimo mišljenje o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Ovo je važna tema i drago mi je što ste e, organizirali ovu zajedničku raspravu. Ja sam e, Satu Sistonet i radim u pravnoj službi i ja sam pravna savjetnica pri Ministarstvu vanjskih poslova Finske a radim e, na, e, u radnoj skupini vijeća za temeljna prava. Mi se bavimo e, isto tako i ovim pitanjem ratifikacije Istanbulske konvencije. Imali ja se bavim različitim e, konvencijama za ljudska prava u Finskoj, te sam osoba zadužena za Istanbulsku konvenciju, te također za djelovanje e, u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U više navrata tijekom našeg predsjedanja govorili smo o Istanbulskoj konvenciji. Prvo, počinjem s time da objašnjavam razloge razmjene mišljenja. Bez obzira što smo imali na europskoj razini snažni angažman i na nacionalnoj razini, nasilje je još uvijek predmet zabrinutosti te isto tako realnost za desetine milijuna žena u Europi. To je naša, e, naš zajednički izazov na koji moramo odgovoriti. Nasilje nad ženama nije samo izazov, nego je i kršenje ljudskih prava. Istanbulska konvencija je konvencija o ljudskim pravima i već ima 34 država e, članica. Možemo reći da je to prekretnički pravni instrument koji je već pozitivno djelovao na život žena u Europi. E, u skladu sa e, nadzornim tijelom Grevio konvencije e, vidimo da su se mnogi zakoni promijenili te ustanovljene službe kao na primjer telefoni za hitnu situaciju te također skloništa. To je unaprijedilo život mnogih milijuna žena u Europi. No, Imamo tu i važnu ulogu u usvajanju preporuka za izabrane članove grevija. To je nešto što je izuzetno važno, posebno što se tiče EU-a. A ono što je u srcu ovog pitanja je što više budemo imali zemalja stranaka konvencije, to ćemo se učinkovitije boriti protiv nasilja nad ženama i nasilja, nasilju, e, protiv nasilja u obitelji. Pristupanje je ključni element i to je isto tako prioritet sadašnje komisije. Identificirali smo također i to da ćemo pristupanjem e, od strane EU-a konvenciji dobiti bolje prikupljanje podataka, no isto tako i da ćemo imati bolji prikaz situacije što se tiče provedbe zakona na europskoj razini. Što se tiče e, članstva EU-a, zapravo stranke pri konvenciji, to će ojačati sve instrumente u okviru EU-a što se tiče borbe protiv nasilja nad ženama. Imali smo e, situaciju da su sve države članice sada potpisale konvenciju, te 21 zemlja je ratificirala konvenciju. No, bez obzira na to, prijedlog zaključenja konvencije još uvijek u vijeću e, zajedno sa e, kodeksom ponašanja. U, e, te također imamo tu uključenje parlamenta, komisije i država članica što se tiče implementacije. Tu imamo nješovitu kompetenciju i komisije država članica što se tiče ove konvencije bez obzira na činjenicu da je odluka još uvijek u vijeću. Vijeće pridaje veliku važnost ovoj temi, te je finsko predsjedanje nastavilo s radom na pristupanju konvenciji. mi smo pozvali države članice koje još uvijek nisu ratificirale konvenciju da to naprave što prije. Ja želim istaknuti da ste da je u e, e, travnju e, vijeće zatražilo također i mišljenje, vje, mišljenje Europskog suda što se tiče određenih elemenata pristupanja konvenciji. Procedura u vijeću isto tako mora poštivati i ovaj postupak pred sudom. U međuvremenu možemo e, pokušati naći rješenja te e, naše predsjedništvo je uložilo puno napora na ostvarenju napretka ratifikacije od strane EU-a, te također država članica koje imaju neke zabrinutosti na nacionalnoj razini te nisu ratificirale konvenciju. Izazovi i rješenja za ratifikaciju od strane EU-a, no isto tako i država članica koje nisu ratificirale trebaju biti predmet e, dubinske rasprave. Moramo to imati na dnevnom redu stalno, te moramo pokrenuti dijalog što se tiče ratifikacije konvencije. E, mi smo organizirali rasprave u pripremnom tijelu vijeća kako bismo e, riješili neka pitanja koja mogu biti problematična nekim državama članicama. Mi smo pozvali Venecijansku komisiju da predstavi e, mišljenje na zahtjev e, Armenije što se tiče konsekvenci ratifikacije konvencije to mišljenje sadrži e, cijeli niz općih informacija što se tiče područja primjene konvencije, no može biti od pomoći u ostvarenju dijaloga unutar EU-a. Jako nam je drago što eh, je predstavnik Venecijanske komisije gospodin Kujer ovdje danas s nama i što će moći predstaviti ovo mišljenje. Isto tako smo eh, pozvali i da nam države članice koje su nedavno ratificirale konvenciju e, daju svoju prezentaciju provedbe. Također smo mogli i istaknuti pripremni rad na ovom području, posebno što se e, tiče znači studije o nasilju na ženama te također e, e, o studiji što se tiče žrt, e, žena žrtava partnerskih odnosa Moramo napredovati u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, te moramo i kazneno goniti e, počinitelje. Naše predsjedništvo je također organiziralo razmjenu mišljenja u okviru europskih institucija na području e, suzbijanja e, zlostavljanja ono što je važno da otvoreno razgovaramo o svoj, svim izazovima kako bismo pronašli solucije. Hvala. And for, uh, vam lijepo na izlaganju. Hvala vam što pratite ovo pitanje tijekom svog predsjedanja, a evo sada s nestrpljenjem očekujemo izlaganja Martina Kujera iz Venecijanske komisije, a u pogledu mišljenja vaše komisije eh, koje je postavila Armenija. Dame i gospodo, velika mi je čast što sam danas ovdje i što vam mogu predstaviti mišljenje koje je Venecijanska komisija nedavno objavila vezano uz Istanbulsku konvenciju. Kao što ste već rekli, ovo mišljenje zatražio je armenski ministar pravosuđa. Armenija je potpisala Istanbulsku konvenciju 18. siječnja 2018. i trenutačno je u postupku e, njezinog ratificiranja. Javna rasprava koja se vodi vezano s ratifikacijom konvencije pod utjecajem je određenih stavova ili nekih lažnih percepcija, pogrešnih percepcija i Armenija je zatražila od Venecijanske komisije da odgovori na neka od tih eh, stajališta i to je naravno dalo povoda Venecijanskoj komisiji da raspravi e, ta stajališta budući da se e, ona pojavljuju u javnoj raspravi ne samo u Armeniji nego i u nekim drugim državama pa i u nekim državama članicama Europske unije. Glavna pitanja kojima se u ovom mišljenju Venecijanska komisija pozabavila e, su sljedeća da e, Istanbulska konvencija nije potrebna, zatim da Istanbulska konvencija sadrži određene pojmove i određene koncepte koji su u sukobima sa pojedinim pojmovima i konceptima koji se nalaze u nacionalnim ustavima, zatim da Istanbulska konvencija može dovesti do zakonodavnih promjena koje bi bile u suprotnosti sa nacionalnim ustavima, da bi Istanbulska konvencija mogla uvesti e, određene uređeno tijelo sa pretjeranim ovlastima i na kraju da Istanbulska konvencija uvodi nove obveze u području e, prava azila. Dopustite da se dakle osvrnem na tih pet pitanja. Prvo, koje kaže kako Istanbulska konvencija nije potrebna. Kad kad se naime tvrdi da ova konvencija nije potrebna jer da u pojedinoj državi nasilje protiv žena i nasilje u obitelji doista i ne postoje. Ta tvrdnja naravno prvenstveno je činjenična tvrdnja i čini se da joj nedostaje opravdanje. Istraživanja pokazuju da naselje u obitelji predstavlja raširenu pojavu i rašireni e, fenomen. E, jedno od najsveobuhvatnijih istraživanja koje je provela Agencija za temeljna prava Europske unije 2014. pokazuje doista šokantne rezultate. Jedna od triju žena, dakle 33%, ima iskustvo fizičkog ili spolnog nasilja u dobi do 15 godina. Jedna od pet žena, odnosno 18%, iskusila je e, pojavu stalkinga, dakle neželjenog praćenja, a svaka druga žena, čak 55% žena, e, suočila se sa jednim ili više oblika spolnog uznemiravanja. Dakle, te brojke su doista alarmantne same po sebi, a e, još više su alarmantne ako se uzme u obzir činjenica da žene obično e, ne e, izvještavaju o takvim, dakle ne prijavljuju takve pojave policiji niti bilo kojim drugim službama. Kad kad se tvrdi da Istanbulska konvencija nije potrebna jer da se tim problemom već dostatno bave postojeći međunarodni pravni instrumenti. Po mišljenju Venecijanske konvencije, Istanbulska konvencija predstavlja dodatnu vrijednost. Također kad kad se tvrdi da Istanbulska konvencija nije potrebna jer postoji dostatno e, zakonodavstvo na nacionalnoj e, razini. Venecijanska komisija smatra kako e, postojanje čvrsto međunarodnog okvira kojim se štite ljudska prava e, ne oduzima ništa od nacionalnog zakonodavstva. Dakle, te dvije e, strukture međusobno se nadopunjuju, nisu međusobno suprotstavljene. I još jedna napomena vezana uz ove prve tvrdnje, niti je jedna od njih ne predstavlja ustavnu prepreku, dakle one se ne odnose na mogućnost da se ratificira Istanbulska konvencija, već se govori o tome koliko je poželjno ratificirati Istanbulsku konvenciju. Druga kategorija stavova tiče se određenih pojmova u Istanbulskoj konvenciji. Prvenstveno je riječ o pojmu roda. E, tvrdi se tako da uvođenjem pojma roda Istanbulska Istanbulska konvencija opovrgava postojanje e, prirodne biološke razlike između žena i muškaraca. Dakle, smatra se da je članak 12 stavak 1 istambulske konvencije zapravo trojanski konj e, za uvođenje takozvane rodne ideologije koja želi u potpunosti promijeniti kulturu e, onih e, država e, dakle koje ne prihvaćaju takvu rodnu ideologiju i prisiliti ih da zanemare biološke razlike između muškaraca i žena. Tvrdi se dakle da dok se seks odnosi, odnosno spol odnosi na biološku stvarnost, pojam roda zapravo se odnosi na društvena očekivanja povezana sa tim e, sa tom stvarnošću. Dakle na taj način e, socijalna ili društvena definicija ni na koji način ne zamjenjuje biološku definiciju. I e, još jedan primjer je da su slične primjedbe iznesene i vezano uz e, pojam rodnog identiteta. Dakle, e, tu je riječ o uvođenju takozvanog trećeg roda, e, gdje je riječ o osobama koje se ne uklapaju u binarne kategorije muškaraca i žena. Važno je primijetiti da Istanbulska konvencija ne traži od država e, koje su potpisnice te konvencije da poduzmu bilo kakve mjere kako bi priznale različite kategorije osoba ili kako bi im zajamčile bilo kakav poseban pravni status. Konvencija jednostavno potvrđuje da rodni identitet e, mora biti naveđen među e, onim temeljima E, za koje se zabranjuje diskriminacija. Treća kategorija tvrdnji tiče se onih koji kažu kako Istanbulska konvencija e, zahtijeva najrazličitije zakonodavne promjene. U javnoj raspravi često se tu spominje istospolni brak. E, tu mogu reći nešto kratko. Dakle, nema nikakve obveze za države potpisnice konvencije da se legaliziraju istospolni brakovi ako država e, ne prepoznaje e, takvo pravo e, jednostavno se ovom konvencijom ne nameće nikakva pozitivna obveza za državu i upravo zbog toga se odabiru formulacije e, koje se mogu primijeniti u različitim pravnim sustavima. I to je isto bio slučaj i sa Istanbulskom konvencijom. Dakle, Istanbulska konvencija se ne protivi pojedinim pravnim sustavima, ali to e, istodobno ne znači niti da poziva države koje ne prihvaćaju takve e, pravne pojmove da ih uvedu u svoje domaće e, zakonske poretke. S obzirom da mi je na raspolaganju kratko vrijeme, preći ću sada na zaključak i reći e, kako po mišljenju Venecijanske konvencije ratifikacija Istanbulske konvencije ne predstavlja e, nikakvu e, štetu. Jednostavno se ovdje u toj konvenciji navodi da postoje određene vrste progona kojima su žene najčešće E, izložene i uvode se određene obveze da ih se zaštiti od takvih prijetnji. U ovom e, mišljenju zaključno mogu reći, riječ je o različitim e, percepcijama koje se iznose u javnim raspravama u različitim državama članicama, pa želim ponoviti da je svaka država u potpunosti slobodna odabrati želi li ratificirati neki ugovor i želi li se obvezati e, na način koji taj ugovor to od nje traži. Dakle, to je e, suverena ovlast svake države, ali svakako se nadam da će se o tome odluka donijeti na temelju informirane rasprave. E, u svakom slučaju stojim vam sada na raspolaganju i rado ću odgovoriti na moguća pitanja. Hvala vam lijepo na e, vašem izlaganju, a sada ćemo čuti predstavnicu Europskog ženskog lobija, gospođu Irene Rosales. Europski ženski lobi doista je mnogo učinio kako bi e, progurao potpisivanje i potpisivanje Istanbulske konvencije. Izvolite. Hvala vam lijepo, hvala vam na pozivu. E, danas ću govoriti o ovom ključnom pitanju, a to je pristupanje Europske unije Istanbulskoj konvenciji. Europski ženski lobby je najveća krovna organizacija ženskih udruga u Europskoj uniji i e, bavimo se zajedno sa svojim članicama diljem Europe i institucijama Europske unije već 20 godine e, pitanjem sprječavanja nasilja nad e, ženama. Čuli smo već od prethodnog govornika da je ovaj problem itekako prisutan e, u Europskoj uniji. Dakle, imamo oko 250 milijuna žena koje su izložene opasnosti od nasilja. E, kao što smo već rekli na saslušanju na odboru FEM, ne može biti mira niti sigurnosti dok su žene u strahu za svoju sigurnost na radnim mjestima, u svojim domovima i na javnim mjestima u Europi. E, za ženske organizacije diljem Europe Istanbulska konvencija nije cilj, to je korak na putu prema uspostavi pravno obvezujućih normi i postupaka za sprječavanje nasilja nad ženama i e, zaštitu žrtava te osiguranje pristupa e, pravosudnim ustanovama i e, osiguranje naknade za žrtve. Dakle, mi tražimo ratifikaciju i provedbu Istanbulske konvencije i također sudjelujemo i u praćenju. E, nakon što smo mnogo godina radili na podizanju svijesti o ovom pitanju, drago nam je što su sve države članice Europske unije potpisale konvenciju, to je jasan znak političke e, predanosti, međutim znamo da sedam država članica još nije ratificiralo E, konvenciju e, nakon više od tri godine pregovora, pa to nije učinila niti Europska unija. Imamo e, čast surađivati sa Europskom koalicijom za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama koja, koja obuhvaća 25 organizacija građanskog društva kao i sindikata diljem Europe. Postoji dokument koji sadrži e, naše glavne ciljeve i e, gospođa Sistonen je već spomenula e, koja će biti dodatna vrijednost pristupanja konvenciji Europske unije. Naš kolektivni glas nas kao koalicije predstavlja više od 3800 nevladinih organizacija i sindikata iz 49 zemalja. E, više od 154 tisuće građana potpisali su našu internetsku peticiju kojom se traži od europskih lidera da poduzmu odgovarajuće djelovanje na europskoj razini te da žurno ratificiraju i provedu Istanbulsku konvenciju prije dva, god, prije dva tjedna imali smo saslušanje pred odborom FAMI, naglasili smo brojne pozitivne učinke konvencije. Međutim, također postoje i e, mnoge, mnogi jazovi e, u provedbi konvencije, a osobito e, je e, strašno kada vidimo kako ovisno o tome gdje žena živi u Europskoj uniji možda uopće neće imati pristup e, pravosuđu i možda je nitko neće niti saslušati. Također je strašno vidjeti kako u nekim državama članicama se namjerno šire e, pogrešne e, poruke, dakle poruke koje dovode do e, krivih zaključaka o Istanbulskoj konvenciji. To je nešto što se protivi našim europskim vrijednostima Pozdravljamo izvješće Venecijanske konvencije o ustavnim implikacijama Istanbulske konvencije jer je u tom mišljenju pojašnjeno mnogo važnih aspekata konvencije. Zahvaljujemo vam na odrađenom radu i to mišljenje pokazuje da na kraju krajeva problem nije pravne naravi, već je problem nedostatna politička volja da se ozbiljno pozabavimo ovim e, pitanjem e, to bi značilo da želimo e, nastaviti živjeti u društvu u kojem ženska prava nisu poštovana i u kojem e, integritet žena i djevojaka nije zaštićen. Prije tjedan dana obilježili smo Međunarodni dan e, borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama i tisuće žena i djevojčica izašle su na ulice u brojnim europskim gradovima kako bi ponosno i jasno rekle kako žele živjeti bez nasilja i bez straha od nasilja. Više nego ikad sad moramo vidjeti djelovanje na razini Europske unije. Važan je učinkovit napredak kako bismo osigurali da Europska unija ratificira Istanbulsku konvenciju što je prije moguće. Doista je ključno da se što prije ostvari napredak. Svakoga dana kada odgađamo taj e, proces zapravo izlažemo žene opasnosti. I stoga jedva čekamo e, da e, vijeće i naredno, naredna predsjedništva vijećem Europske unije ostvare taj cilj do 25. studenog 2020. godine. U ovom trenutku E, imamo nove institucije i moram reći da smo pozvali Europsku komisiju, parlament i ključne države članice kao i predsjedništva Rumunjske i Finske kako bismo raspravili o tome na koji način možemo deblokirati situaciju u e, vijeću. Podsjetimo se što se sve dogodilo unatoč činjenici da je vijeće odlučilo ograničiti e, područje e, koje želi potpisati na nekoliko Eh, ekskluzivnih nadležnosti Europske unije doista zabrinjava eh, da kad vidimo na koji način se eh, ne može, dakle koliko se sve ne može ostvariti napredak, iako govorimo o tako ograničenom području nadležnosti koje su isključiva nadležnost Europske unije. Pozdravljamo predanost predsjednice komisije Uršule von der Leyen kao i predsjednik kao i povjerenice Helene Dali eh, koje žele osigurati da dođe do kraja nasilja utemeljenog na rodu i smatraju to jednim od prioriteta Europske strategije e, za ravnopravnost između muškaraca i žena. Radujemo se i daljnjoj suradnji sa svima vama kako bismo se pobrinuli da dođe do pristupanja Istanbulskoj konvenciji. E, pozivamo vas sve da se obratite i e, zastupnicima u svojim parlamentima, svojim vladama, e, zatim stalnim predstavništvima ovdje u Briselu kako bi se izvršio pritisak i kako bi došlo do deblokade situacije u vijeću. Hvala vam lijepa i radujemo se daljnjoj suradnji. Uh, Hvala lijepa gospođi Rozales, gospodinu Kujeru, gospođi Sistonen. Prije nego što dam riječ komisiji, sada prvo naše dvije su izvjestiteljice, prvo gospođa Silvija Škurek i onda gospođa Kukovar, izvolite. A, uvaženi članovi odbora, uvaženi gosti, ja dolazim sa iz države gdje se borba protiv nasilja nad ženama smatra rodnom ideologijom, gdje je Istanbulska konvencija ratificirana, ali jedva gdje nakon ratifikacije predsjednik Republike Poljske kaže da ne moramo provoditi konvenciju gdje je vlada planirala povući se iz konvencije. Iz tog razloga smatram da Europski E, rezolucija Europskog parlamenta usvojena prošli četvrtak je jedna od najvažnijih političkih odluka ikada u ovom parlamentu. Ovo je jasna poruka svim europskim ženama i muškarcima da su e, prava žena jedna od ključnih vrijednosti Europske unije. Ja sam jedna od onih političara koji u borbi za e, prava žena i prava žrtava obiteljskog nasilja je posvetila zadnjih 20 godina profesionalne karijere. Pomagala sam e, ženama koji dolaze po pomoć NGO-ima kao odvjetnica. Pripremila sam prvi nacrt akta za sprječavanje obiteljskog nasilja kao akademik u doktorskoj tezi na svojim predavanjima naglasila sam važnost izoliranja počinitelja od žrtve kao zamjenica povjerenika za ljudska prava koordinirala sam aktivnosti vezane za ženska prava, uključujući i pitanja nasilja e, temeljenog na spolovima. Sada kao članica kluba SID-a u Europskom parlamentu želim dovesti do situacije gdje svaka europska žena koja e, je žrtva nasilja, da će znati da policija, tužiteljstvo i sudovi E, da su na njenoj strani, a ne na strani zlostavljača. Nažalost, e, tijekom 20 godina svog rada za ljudska prava protiv nasilja, protiv žena, protiv e, obiteljskog nasilja, često sam vidjela da država ne staje na stranu žene žrtve nasilja. Vidjela sam žrtve nasilja koje se optužuju i sramote a zlostavljači se brane. I krajnje je vrijeme da država stane na stranu žena žrtava nasilja. Europska unija može biti, može jamčiti to i zbog toga pristupanje Europske unije Istanbulskoj konvenciji e, je toliko važno. Ali tu nije kraj, moramo i osigurati da Europska unija ima osnovu za stvaranje novih e, detaljnih propisa za zaštitu žena protiv od nasilja. I zato katalog e, zločina koji priznaje Europska unija, u njega se mora dodati ovo obiteljsko nasilje, nasilje protiv žena. E, žene koje žive u Europskoj uniji, a da se ne mogu osjećati sigurnima u vlastitom domu, jedna od najvećih patologija 21. stoljeća. Hvala lijepa. Hvala, gospođa Kokolari je sljedeća. Hvala još jednom na ovoj inicijativi da održimo još jedno saslušanje o ovoj ključnoj, važnoj temi. Mislim da smo svi sada sretni što imamo novu komisiju i što je Ursula von der Leyen u svojim političkim smjernicama izjavila da Europska unija treba učiniti sve što može da se spriječi nasilje u obitelji, da se zaštite žrtve i kazne počinitelji i ključni prioritet u toj političkom smjeru je pristupanje Europske unije Istanbulskoj konvenciji. Također, isto vrijedi i za novu povjerenicu Helenu Dali za jednakost spolova. Ona je također obećala staviti ovo kao prioritet ja ću zajedno sa gospođom Špurek e, se potruditi da one ispune ono što su obećale i da Europska unija bude imala snažniju frontu protiv nasilja nad ženama. Jer potpisati jedan sporazum je lako, ali ratificirati sporazum e, nije tako lako. To je obveza da se ispuni obećanja. Dakle, mi se nećemo zaustaviti parlament je zatražio mišljenje od e, Europskog suda i mi se radujemo pojašnjenju, ali nećemo sjediti i čekati tu odluku suda, već mi, mi moramo raditi na svim frontovima. Također sam sretna što Venecijanska komisija E, je dala svoje izvješće o Armeniji jer e, to izvješće je jako dobar primjer e, da države članice mogu shvatiti ustavne implikacije ratifikacije. Mislim da je to dobar model i za druge države i kao na primjer Hrvatska koja je ratificirala nedavno konvenciju, možemo iz tog procesa učiti i to mogu biti i smjernice i za druge države tako da moramo biti kreativniji i moramo više činiti kako bismo bili uspješni e, na ovom polju. I nadam se da ova rasprava danas e, može biti inovativna i da možemo dati neke ideje kako ostvariti napredak ovdje na konkretan način jer na kraju krajeva tu se radi o ljudskim pravima koja su zajamčena u Europskoj uniji svim građanima i e, da je vladavina prava u Europskoj uniji zajamčena jer ako ne jamčimo vladavinu prava i ljudska prava onda ne ispunjavamo one vrijednosti koje imamo u Europskoj uniji, dakle koje najviše cijenimo. Dakle da se u Europskoj uniji temeljna prava poštivaju i mislim da moramo više toga učiniti e, da nagovorimo druge države da e, ispune obećanja. Hvala. Hvala lijepa. Sada bih dala riječ gospođi Belanda Todino iz Europske komisije. Izvolite. Hvala. Hvala što ste održali ovu raspravu. Ne trebam ponavljati zašto je Istanbulska konvencija toliko važna jer smo već to elekventno čuli od prethodnih govornika. Već želim naglasiti da ovdje imamo zaista jedan okvir eh, za Europsku uniju gdje državi članice i komisija mogu raditi protiv, eh, u borbi protiv nasilja nad ženama. To je nešto novo što prije nismo imali. Također bih čestitala i pozdravila rad dvije nove izvjestiteljice, gospođa Špurek i gospođa Kokolari. Radujem se suradnji s vama. Ja radim na ovom dosjeu i parlament i komisija uvijek su bili snažni saveznici u borbi protiv nasilja nad ženama, pogotovo vezano za pristupanje Istanbulskoj konvenciji. Cijenimo inicijativu parlamenta da se i dalje zagovara pristupanje Europske unije i ovo traženje mišljenja Europskog suda e, vezano za potpisivanje ove odluke od strane vijeća. I trenutno pripremamo mišljenje komisije, rok je 23.12. Predsjednica von der Leyen je jasno izjavila u svojim političkim smjernicama da pristupanje Europske unije Istanbulskoj komisiji prioritet komisije i ostat će prioritet, a povjerenica Dali će finalizirati ovaj proces pristupanja, kao što je rekla u svom saslušanju na parlament, u parlamentu prije nego što je imenovana. Vidimo da postoji snažna podrška konvenciji u vijeću. Sve države članice su potpisale konvenciju. 21 država članica je do sada ratificirala. To je jako snažna podrška za međunarodnu konvenciju. Nažalost, postoji opozicija u nekoliko država članica koja sprečava vijeće da postigne sporazum o pristupanju već smo također čuli da se u opoziciji radi o krivoj interpretaciji koncepta spola na kojoj se temelji konvencija. Takve zablude se koriste i protiv same Europske unije. Koriste se kao izlika da se napadne Europska unija i njene aktivnosti u borbi protiv eh, spolno uvjetovanog eh, nasilja i stoga je iznimno važno boriti se protiv ovih e, argumenata i dezinformacija i razgovarati samo o činjenicama i slažem se s kolegom iz Venecijanske komisije da je to ključno. Komisija već radila s Vijećem Europe i koalicijom NGO-ova, e, što je spomenula Irena i nastavljamo i dalje to raditi. A što se tiče aktivnosti, Svjesni smo da će možda biti teško zaključiti ovo pristupanje EU-a konvenciji. Znamo kakva je opozicija u vijeću i kakvi su postupci osvajanja odluka u vijeću, pa ako to ne bude moguće, imamo mandat od predsjednice komisije da istražimo alternativne načine da, da se bolje pruži podrška žrtvama nasilja i mogućnost da predložimo minimalne standarde vezano za definiciju određenih tipova e, rodno uvjetovanog nasilja. Dakle, time se sada također bavimo. Želio sam potvrditi, e, dakle, snažnu e, predanost komisije i glavne uprave za pravosuđe da radimo na ovom pitanju Znamo da su vaši odbori pružali podršku i finsko predsjedništvo također. Hvala im mnogo na tome i radujemo se sa e, suradnji sa hrvatskim predsjedništvom tijekom sljedećih šest mjeseci. Hvala. Hvala lijepa, hvala svim panelistima. S ove strane podija hvala su izvjestiteljicama, gospođi Špurek i Kokolari. Hvala komisiji, a sada ćemo dati prostora članovima odbora koji žele E, dati svoj komentar, postaviti pitanje. Vidim da se javljate za riječ. Ali što se tiče našeg vremena, imamo do 18.30. Ako prijeđemo taj rok, vjerojatno će nas prevoditelji napustiti pa ćemo morati nastaviti raditi na engleskom. Tako da predlažem da budete kratki u svojim pitanjima, minuta, pa da dobijemo barem dvije minute za odgovore od panelista. Je li to u redu? Hvala. Ne vidim vaše ime. Urik. Zapisao sam. So, I suggest one minute. Dakle, predlažem da se ograničite na jednu minutu, pa da imamo dvije minute za svakog od panelista. Gospođa Rake, prva, izvolite. Hvala. Pokušat ću biti što kraća, ali prvo mislim da je najvažnije bilo ono što je rekla Irena. Moramo jasno dati do znanja da ako države članice ne ratificiraju konvenciju, to nije zbog pravnih problema, već zbog nedostatka političke volje. Moramo to jasno reći jer ovo medijska bitka i mislim da studija to potvrđuje. Imam jedno pitanje, jedan prijedlog pitanje se tiče prikupljanja podataka. E, tu je također ključna Istanbulska konvencija. Želim pitati imamo li već pregled e, u kojim dijelovima Europe ovaj omjer od e, jedna žene u e, skloništima na 10.000 stanovnika. E, gdje se to događa ako imamo kartu, možemo li vidjeti gdje je to, znam da u mojoj regiji nije. Drugo je prijedlog odborima FAMI LIBE da organiziramo međuparlamentarni sastanak sa zastupnicima parlamenta država članica da vidimo kako ide ratifikacija jer smatram da u parlamentima u Europi ljudi su predani toj ratifikaciji radi na tome i mislim da bi bilo dobro razmijeniti mišljenja sa dakle, zastupnicima iz nacionalnih parlamenta. Hvala. Hvala. Gospodin Smeka. Hvala. Hvala panelistima. Hvala svima, pogotovo gospodinu Kujeru, što je razbio ove mitove i neke lažne tvrdnje oko konvencije. Imam jedno pitanje je više pravne prirode. Tiče se činjenice da moja država Slovačka još nije ratificirala konvenciju. Prošli tjedan naš parlament je glasao za rezoluciju e, kojom se traži od vlade da povuče svoj potpis iz konvencije. Moje pitanje je, zamislimo situaciju gdje Europska unija cijela pristupi konvenciji, bez obzira na činjenicu da neki od nacionalnih parlamenta nisu ratificirali. Da li je to moguće? Kakve bi probleme to stvorilo za provedbu konvencije? Dakle, ovo pitanje za gospođu Sistonen ili predstavnicu komisije. Hvala, gospođa Fitzgerald. Hvala na prezentacijama, bile su izvrsne. Kratko pitanje, mislim da su ovo nevjerojatne projekcije koje vidimo vezano za konvenciju. Slažem se s kolegom koji je rekao da treba jasno reći da je to političko pitanje i kada to detaljno e, analiziramo, te tvrdnje ne stoje. Dakle, ovdje vidimo osobe koje poriču da se nasilje događa, a to je zapravo duboko ukorijenjeni seksizam i mi moramo imati plan za provedbu. Mislim da je ovo jedinstvena prilika da to napravimo iz raznih e, razloga koje je spomenula predstavnica komisije. Mislim da je izvrsno rekla o tome što možemo učiniti. Mislim da moramo imati plan koji cilja na vodstvo svih naših stranaka i u suradnji s nacionalnim parlamentima, pogotovo u državama gdje se e, e, protive konvenciji. Pitam se što se događa ženama žrtvama nasilja u tim državama ako ih njihova država ne može, e, ako njihova država ne može prihvatiti da se to nasilje događa. Dakle, mi moramo i dalje o tome intenzivno razgovarati. Hvala, gospođa Galber. Hvala. Hvala na svim prezentacijama. Dakle, ovo je važan trend, imamo tu retrogradne sile koje poriču ovo nasilje i namjerno šalju krive poruke, pogotovo vezano za migrante i e, populaciju e, niskog socioekonomskog statusa. Spomenuli ste kako je važno prikupljanje podataka, ali također e, mislim da je važno i prikupljanje dobrih, e, kvalitetnih podataka, pogotovo vezano za socioekonomske profile žrtava. Mislim da to nije dobro izvedeno u našim statistikama. To bi pomoglo boljem razumijevanju i boljoj harmonizaciji. E, onome što to se događa u različitim državama vezano za e, to nasilje jer se, jer se njime drugačije bave e, različite države. Dakle, moramo vidjeti kako je to nasilje povezano sa socioekonomskim statusom. Hvala. Hvala. Hvala panelistima. Hvala predstavniku komisije Venecije. On je govorio od ovih o ovih pet stvari koje pokazuju ovom neokonzervativnom valu koji prolazi kroz Europu, kako on e, aktivno e, djeluje protiv ljudskih prava, protiv prava žena. Moje pitanje je više za gospođu Rozales, tiče se potpore e, žrtvama modernog ropstva, žrtve, žrtvama trgovine ljudima, pogotovo migranticama i radi se o nedostatku zaštite za njih i ovdje imamo specična pitanja jer one nemaju mogućnost e, pristupa pravosuđu i zaštitu. Moje pitanje je, po vašem mišljenju, koji su konkretni koraci koji se moraju poduzeti kako bi se ostvario napredak u tim područjima, pogotovo što se tiče migrantica i trgovine e, ljudima, krimučarenja ljudima. Hvala. Hvala i vaša djeca se zapravo jako uzorno ponašaju. Hvala. E, dakle, gospođa Bjork je sljedeća. Već nekoliko godina radim na ovoj temi Istanbulske konvencije, već mi je dosta mizoginije, homofobije, tog cijelog koktela koji se koristi protiv nas. Ja bih voljela da ova Istanbulska konvencija da prava LGBT osobama u Europi, ali ona ne daje i ne možemo prihvatiti jednu narativu gdje se te skupine usmjeravaju jedne protiv drugih e, i tu se radi o političkoj bici i zaštiti prava svih ljudi. Moramo naglasiti da ono što ova konvencija čini je najbolji međunarodni instrument koji imamo za zaštitu žena i djevojčica. Ako države članice žele to činiti, a također i druge osobe žrtve nasilja kao što su LGBTI osobe. a države članice to mogu interpretirati e, na način e, koji žele. Zanimljivo je bilo čuti od komisije da imaju plan B. Mislim da trebamo imati plan B. Također želim pitati. Sada imamo sedam država koje nisu ratificirale. Kako smanjiti taj broj? Možda za godinu dana će biti pet, pa onda tri i onda će nam ostati samo one beznadne države. Dakle, možda možemo tako nešto napraviti, jednu paralelnu strategiju da ih uvjerimo. Gospodin Juri, hvala. Ja dolazim iz Slovačke i u Slovačkoj, kako znate, dva put je održano glasanje u parlamentu gdje se odbila Istanbulska konvencija. Ja sam glasao protiv, bio član parlamenta koji je glasao protiv te konvencije zbog pitanja u definiciji spola. Kad smo raspravljali o tome u Slovačkoj, nijedan oponent konvencije nije odbacio konvenciju zbog toga što odobrava nasilje. Nitko nije dao takav argument, a ako netko tako kaže, kao što sam čuo od gospođe Rozales, to je onda prevara samo uklonite ili redefinirajte broj e, e, riječ spol i mi ćemo onda ratificirati jer ako morate objašnjavati pet minuta e, tu riječ spol onda to nije jasno definirano moje pitanje za paneliste je jesu li potvrdili koje države članice imaju niže nižu stopu nasilja e, protiv žena, jer Ujedinjena kraljevina i Slovačka, na primjer, imaju nisku stopu nasilja, nisu ratificirale, pa ja ne vidim poveznicu između toga. Hvala, sad smo gotovi, pa molim prevoditelje da nam daju još malo vremena. Hvala vam unaprijed ako nam možete dati još nekoliko minuta.